Ladies and gentlemen, good morning, please. Poštovane dame i gospodo, dobro jutro. Lijepo molim da zauzmete svoja mjesta. Krenut ćemo odmah s radom. E, malo smo sačekali one koji su kasnili. Hvala vam lijepa što ste došli na ovaj sastanak tijekom e, ovog e, problematičnog tjedna neposredno prije godišnjih odmora, odnosno prije naše stanke. E, na našem današnjem dnevnom redu imamo nekoliko vrlo zanimljivih točaka. Podsjetila bih vas da se ovaj sastanak kao i obično prenosi putem interneta, a i prijevod e, je osiguran e, za jezike punopravnih članova ovog e, odbora za sigurnost i obranu. Dopustite sada da predložim na usvajanje naš dnevni red. Htjela bih vas izvijestiti da Zadnja točka na dnevnom redu koja se odnosi na suradnju s NATO-om i to u smislu e, kibernetičke sigurnosti više nije na našem dnevnom redu. E, na sastanku koordinatora e, odlučili smo da, smo, da ćemo E, informacije o nedavnom e, samitu u Varšavi dobiti na sljedećem sastanku, pa ćemo onda dobiti informacije i o svim drugim temama o kojima je bila riječ na tom e, sastanku na vrhu i o svemu onome što je sadržano u zajedničkoj izjavi Europske unije i NATO-a, a odnosi se na kiberprostor. Budući da nema primjedbi na dnevni red, konstatiram da je dnevni red usvojen u predloženom obliku i sada predlažem da prijeđemo na usvajanje zapisnika sa sjednice održane 15. i 16. lipnja 2016. Rok za podnošenje primjedbi i rezervi je do kraja ovog sastanka. Ukoliko ne bude nikakvih primjedbi do kraja ove sjednice, smatrat ćemo i da je taj zapisnik usvojen. A sada e, dopustite da vam predstavim naše uvažene sudionike panela. E, sljedeća točka dnevnog reda je e, razmjena gledišta e, sa gospodinom Patrikom Kijem, izvršnim direktorom Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, EASE. On će nas izvijestiti o izvještaju europske e, radne skupine na visokoj razini zadužene za zone sukoba. Ovaj naslov je dosta općenit. Ja pretpostavljam da je riječ o sigurnosti za zrakoplovstva u zračnom prostoru iznad područja u kojima e, postoje sukobi. Proteklo je skoro dvije godine od e, rušenja zrakoplova MH17, a to se dogodilo 17. srpnja 2014. godine. Kao E, rezultat e, dramatičnih događaja e, pobunjenici koji uživaju rusku potporu srušili su ovaj civilni zrakoplov malezijske kompanije u istočnoj Ukrajini. Eventualno su to učinili i sami Rusi, ne znamo točno tko je to bio. U međuvremenu su donesene brojne mjere, a između ostalog izrađen je izvještaj radne skupine. O tome će govoriti gospodin Neki koji je jedini panelist pod ovom točkom dnevnog reda, ali će također sudjelovati u raspravi pod sljedećom točkom dnevnog reda. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dobro jutro, dame i gospodo. Doista mi je velika čast što sam dobio ovu prigodu da vas izvijestim o ovim temama. Zahvaljujem na pozivu da sudjelujem na ovoj sjednici. Imam jednu dosta opsežnu prezentaciju koja je, mislim, poslana vama i dobili ste je. Nemam namjeru e, ići u pojedinosti e, koje su navedene na svakom e, pojedinom slajdu, ali želio bih nešto reći o izazovima s kojima smo suočeni što se tiče sigurnosti i obrane, ali isto tako govorit ću o sinergijama i suradnji koju je bitno ostvariti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 short technical break. We have to wait for, for the... Mala tehnička pauza. Moramo sačekati da oprema profunkcionira. Yeah? Okay. So Samo nekoliko informacija o prošlosti. Uh, EASA je prvobitno osnovana u svrhu certificiranja europskih proizvoda. Naša je agencija, dakle, uh, osnovana uh, kako bismo kreirali proizvode u zračnom prometu. A zašto? Uglavnom, ako pogledate e, misiju i e, poslove e, Savezne uprave za iste poslove u SAD-u. Njihova misija je osigurati vodeću ulogu američke industrije na globalnoj razini u zrakoplovstvu. I zato smo smatrali da je za Europu jako važno da ima pandan američkim tijelima kako bi postojao odgovarajući odgovor Europe u odnosu na američku ambiciju da ostvare vodeću ulogu što se tiče njihovih proizvoda. EASA je dakle osnovana kako bi se certificirali svi e, proizvodi europskih proizvođača. Međutim, onda ako imate vrlo siguran zrakoplov, on nije siguran i neće biti siguran ako e, ga vode ljudi koji e, ne posjeduju potrebne e, stručne sposobnosti. To znači e, da, budući da smo imali ovaj osnovni cilj e, certificiranja proizvoda, posebice zrakoplova, EASA je proširena kako bismo obuhvatili sve one e, metode i načine na koji se leti zrakoplovima metode održavanja, a isto tako je iznimno važno osposobljavanje kadrova E, tako da mi također izdajemo licence za e, osoblje u zrakoplovu, e, osposobljavanje pilota, procjenu njihovih sposobnosti i tako dalje. Kasnije je opseg djelovanja EASA proširen i na upravljanje zračnim prometom, tako da obuhvaćamo razne segmente zrakoplovstva, ne samo zrakoplove. E, naša misija je navedena ovdje. Cilj je dakle osigurati da građani Europske unije mogu uživati u sigurnim putovanjima zrakoplovom u Europi, a naravno i diljem svijeta. Neću previše duljiti o ovome, međutim postoji jedan konkretan dio naše djelatnosti e, koji se odnosi na metode zaštite europskih građana kada oni lete u drugim područjima na svijetu, a kako bismo osigurali sigurno putovanje za građane Europske unije. Samo nekoliko činjenica. E, agencija je osnovana prije nešto više od deset e, godina. Imamo 800 zaposlenika, sjedište je u Kelnu u Njemačkoj, naravno imamo i ured u Briselu. E, drugim riječima predstavljamo 32 države članice, 28 država članica plus Norveška, e, Island, Švicarska i Lichtenstein. 32 e, članice su obuhvaćene našim radom. Nekoliko riječi o našim odnosima s industrijom obrane i načinima na koji nastojimo ostvariti suradnju. Kao što sam ranije spomenuo, mi izdajemo certifikate za sve europske proizvode. A riječ je o posebnoj vrsti ekspertize kojom raspolažemo raspolažemo svim područjima ekspertize koje su potrebne za certificiranje zrakoplova. E, to je dakle prisutno u našoj agenciji. E, mi nastojimo e, na tržištu rada zapošljavati ljude koji posjeduju stručne sposobnosti koje je sve teže naći na tržištu rada u Europi. Znamo da iste poteškoće imaju i tijela nadležna za obranu. Nama je dakle teško naći ljude koje želimo zaposliti, koji posjeduju sve te specifične stručne sposobnosti. Mislim da sada raspolažemo onim što nam je potrebno, ali znamo da je to jako zahtjevno i što se tiče naših e, pandana u vojnom sektoru. E, Postoji cijeli niz obrazaca koji se koriste u odnosu na vojne zrakoplove. Ne govorim sada o, lovcima, ali većina transportera e, zapravo koristi e, civilne platforme koje se onda opremaju e, posebnom opremom potrebnom u smislu zahtjeva za obranu. A to se odnosi na helikoptere jer praktički 90% uh, opreme uh, razvija se na zajedničkoj platformi uh, civilne i vojne proizvodnje. Ono što vidimo u pojedinim državama u vojnom i civilnom sektoru svaka država koja kupuje vojni zrakoplov mora obaviti certificiranje sama. Naravno da je to iznimno skupo i za e, samu industriju, a i za nadležna tijela. I zato smatramo da je potrebno iskoristiti sinergijske učinke koji se mogu e, ustanoviti i pronaći između različitih e, vojnih tijela, ali isto tako između civilnih i vojnih tijela kako bi se uspostavio jedan zajednički sustav certificiranja za Europu koji se onda E, nadopunjava e, posebnim procedurama koje koriste vojna tijela. Ako pogledamo način na koji radimo u civilnoj domeni, mi e, praktički, po mom mišljenju, imamo vrlo učinkovit sustav, jer jednokratno certificiramo sve proizvode za Europu, a taj certifikat je onda priznat na cijelom svijetu. To je iznimno moćan alat, posebno što se tiče izvoza. Recimo, EABAS e, dobiva certifikat EASE i u većini zemalja na svijetu e, taj certifikat smatra se dovoljno dobrim e, i smatra se da taj zrakoplov može letjeti i u tim zemljama. Da, Sjeverna Koreja je Mm, nešto drugo, drugačija situacija, ali nisam siguran ko uopće može letjeti tamo. Ali većini drugih zemalja, recimo SAD je dobar primjer, većina zemalja u jugoistočnoj Aziji, u Latinskoj Americi, taj certifikat se priznaje, valjan je. Naravno, što se tiče Amerikanaca, oni moraju vidjeti što smo mi učinili, nemaju povjerenja, a mi postupamo na isti način. I naravno postoji nešto što zovemo validacija, odnosno potvrda. E, EASA certificira EABAS i onda e, taj certifikat prolazi verifikaciju američkog nadležnog tijela. A mi provodimo to isto u odnosu na Boeing. E, praktički je to mehanizam gdje se onda uspostavlja neka vrsta ravnoteže i to dobro funkcionira. Ali e, sve više je ovaj certifikat EASE preduvjet e, u procedurama javne nabave, posebno kada se radi o nabavi za državne potrebe. Uglavnom se traži certifikat EASE kako bi se moglo sudjelovati u javnom natječaju. E, mi certificiramo vojne proizvode Eh, posebice eh, Airbus, 400M eh, i to u suradnji sa vojnim tijelima, a oni naravno provode ispitivanje vlastitog segmenta A400M. To isto radimo što se tiče a 330 izmjena na zrakoplovu za transport. Isto radimo i što se tiče specifikacija za civilne zrakoplove. Imamo cijeli niz različitih e, helikoptera. A isto tako e, se bavimo i bespilotnim letjelicama. E, očekujemo da će tu biti sve više posla u budućnosti. E, nove generacije zrakoplova za osposobljavanje koje se koriste na vojnim akademijama za osposobljavanje pilota na lovcima dobivaju naš certifikat i to je onda veliki preduvjet e, za ostvarenje izvoznog potencijala. Recimo ako imate akademiju u Argentini koja onda e, kupuje takav zrakoplov za osposobljavanje, školski zrakoplov i onda e, naravno mora postojati certifikat civilnih tijela, a u našem slučaju to je AASA. Htio bih vas također izvijestiti E, da smo ušli u razgovore sa e, vojnim tijelima za zračnu plovidbenost e, talijanskim i njemačkim nadležnim tijelima kako bismo ustanovili sinergijske učinke i nadopunjavali jedni druge u radu i ostvarili maksimalnu učinkovitost u korištenju resursa. Općenito ono što možemo vidjeti je da sve više dolazi do preklapanja u smislu sinergije e, između e, segmenta sigurnosti i segmenta zaštite. E, naravno, mjere zaštite proizvode učinke na sigurnost. E, najbolji primjer su vrata kokpita jer ona imaju veliki utjecaj na taj segment sigurnosti. Spomenuo bih i osim toga nedavne preporuke da uvijek u svakom trenutku u kokpitu budu dvije osobe. To je naravno sigurnosna mjera koja proizvodi veliki učinak. Međutim, e, sigurnost i zaštita e, nije nešto što je samo po sebi dovoljno, samo ta e, dva pojma. Potaknuo bih vas na dodatno razmišljanje. Moramo pronaći dodatne elemente sinergije između svijeta zaštite i svijeta sigurnosti kako bismo ustanovili e, što nam je zajedničko. E, procjena rizika, e, evaluacija učinkovitosti, sve metodologije moraju biti iste. Naravno, tehnički elementi su različiti, ali metodologija mora biti ista. A isto tako možemo profitirati od činjenice da u većini zrakoplovnih kompanija sigurnost i zaštita su u istom odjelu, a u civilnoj Eh, tijelima isto tako. Htio bih eh, navesti dva primjera sinergije između svijeta zaštite i svijeta sigurnosti i to što se tiče eh, rada na zonama sukoba, isto tako kibersigurnosti, a to su po mom mišljenju dobar primjer zajedničkih elemenata između područja sigurnosti i područja zaštite. E, civilno zrakoplovstvo u zonama sukoba. E, gospođa predsjedateljica podsjetila nas je na tragediju koja se dogodila u Ukrajini prije dvije godine. Od tog trenutka e, postoje razni dionici, nacionalna tijela, zrakoplovne tvrtke, ali isto tako i terorističke skupine, moram reći, svi su oni shvatili da postoje rizici za civilno zrakoplovstvo, odnosno civilni promet e, u zračnom prostoru iznad e, područja u kojima traju sukobi. Najbolji primjer i to moramo znati Eh, tjedan dana ili deset dana nakon rušenja eh, zrakoplova MH17 eh, američki zrakoplovi su dobili zabranu leta u Tel Aviv zato što je ispaljena raketa i ona je eksplodirala manje od kilometra od zrakoplova na koji su trebali sletjeti u Izraelu. I pitamo se što zapravo učiniti E, američki zrakoplovi su dobili dakle e, zabranu letenja u Izrael zbog neposrednog rizika u blizini zrakoplova Ben Gurion. I što onda učiniti? Sjećam se, bio sam na godišnjem odmoru i američki kolega me nazvao i rekao mi što će učiniti i kakvi su njihovi planovi i što onda mi trebamo učiniti. Ja sam pokušao pronaći sugovornike u Europi e, koji mogu potvrditi ili opovrgnuti ovu procjenu američke vlade. E, bilo je nemoguće pronaći sugovornika koji bi bio spreman formalno reći da, to je točno, trebate to učiniti, jer razina rizika za e, civilno zrakoplovstvo je vrlo visoka ili e, koji će mi reći ne, to nije tako ozbiljno kao što djeluje, možete i dalje letjeti. Nakon neformalnih razgovora sa raznim ljudima, konačno smo donijeli odluku da ćemo izdati preporuku svim e, europskim zrakoplovnim kompanijama i reći evo to je odluka koju su donijeli Amerikanci. E, preporučujemo vam da postupite E, na isti način. I kao rezultat toga 99% zrakoplovnih kompanija donijelo je odluku da neće letjeti na zrakoplov Ben Gurion e, sve dok se onda nisu donijele e, druge mjere kojima se osiguravala učinkovitija zaštita. Ovi primjer meni je pokazao, ali zapravo svima nama, da mi u Europi nemamo nužno potrebne kapacitete kako bismo autonomno donosili odluke i autonomno provodili procjenu rizika u Europi, a to bi nam onda omogućilo vidjeti koja je razina rizika Imali smo slična iskustva u tjednima i mjesecima nakon rušenja zrakoplova MH17 e, u raznim regijama na svijetu. Između ostalog, prije nekoliko mjeseci e, je raketa lansirana iznad Kaspijskog mora, a meta je bila Sirija. Mi EASA. Dobili smo izvještaje od pilota koji su letjeli iznad Kaspijskog mora, koji su vidjeli da je ta raketa lansirana i pitali su se što treba i što se može učiniti. Dakle, kao rezultat svega toga, a vidjeli smo u zadnje dvije godine nekih 12 do 15 različitih situacija u kojima je bilo potrebno razmijeniti informacije sa različitim dionicima i stoga smo e, donijeli odluku da je potrebno osnovati radnu skupinu koja će biti zadužena za suradnju s različitim dionicima, e, nacionalnim obavještajnim agencijama, europskim obavještajnim službama, vojnim tijelima, civilnim tijelima, e, kako bismo vidjeli na koji način možemo međusobno surađivati i uspostaviti europski sustav za utvrđivanje rizika s kojima je suočeno civilno zrakoplovstvo. E, ova radna skupina e, podnijela je svoj konačni izvještaj u ožujku na vijeću za promet, to je bila točka na dnevnom redu u lipnju, odobrene su preporuke ove radne skupine. Sudionici ove radne skupine bile su službe komisije, a posebno DG Move i DG Home. Europska služba za vanjsko djelovanje također sudjeluje posebno vojno osoblje, ali isto tako e, obavještajni centar, INCEN, obavještajne agencije iz države članica koje sudjeluju, isto tako tijela nadležna za civilno zrakoplovstvo, e, predstavnici zrakoplovnih tvrtki i naravno e sam. Radnom skupinom predsjedava bivši glavni tajnik Međunarodne organizacije za zrakoplovstvo i kao E, činjenica je da je situacija u različitim državama članicama vrlo raznorodna. Primjerice, e, očito je, ali očito to i treba reći, nemaju sve e, države članice isti pristup svim obavještenim podacima i nemaju sve države članice tu sposobnost, odnosno nemaju konkretne timove koji proučavaju razinu rizika koja postoji u odnosu na zrakoplovstvo. Osim toga, E, vidjeli smo da ima jako malo država članica koje mogu učiniti ono što su učinili Amerikanci u kontekstu zbivanja u Tel Avivu. E, ne mogu dakle zabraniti svojim zrakoplovima da lete iznad određenog područja ili da lete e, u određenu zračnu luku. Jako malo. Francuska ima tu mogućnost Ujedinjena kraljevina, ali recimo Nizozemska to ne može niti nordijske države, Poljska. Isto tako. Kako bi nizozemci izdali upute e, svojim zrakoplovnim tvrtkama da nekamo lete, nizozemska nadležna tijela moraju imati doista e, snažne e, izjave i informacije od nekog tijela, a to može biti i tijele tijelo. Osim toga smo vidjeli, a to je potpuno očito, da rizik za civilno zrakoplovstvo nije identičan već prema letu. Točno je da nemaju i nisu izložene istoj razini rizika sve zrakoplovne tvrtke iz različitih država članica na raznim mjestima na svijetu. Ali unatoč tome i kada govorimo o civilnom zrakoplovstvu unutar e, Europe, odnosno iz Europe bilo kamo na svijetu, bez obzira na zrakoplovnu liniju, ipak postoji zajednički rizik e, što se tiče svih europskih zrakoplovnih kompanija. I naravno, tu postoje određene potrebe o kojima obično govore e, kolege iz Francuske i Velike Britanije, međutim moraju postojati komplementarne mjere koje se onda odnose na e, Air France, odnosno e, britanske zrakoplovne kompanije. Što je moguće učiniti i kojim pitanjima se moramo baviti? Kao prvo, mogu li sve države članice Europske unije surađivati kako bi uspostavile zajednički sustav procjene rizika? E, tko može širiti informacije, dijeliti ih e, i na koji način, tko je odgovoran za što. To je vrlo zanimljivo pitanje. Recimo, ako netko kaže ova situacija je rizična, e, nemojte letjeti u tu zonu. Naravno, to proizvodi i određene negativne ekonomske posljedice i tko će onda biti odgovoran za to. I Postoji još nešto što je važno. Možemo li definirati e, izvanrednu proceduru za krizne situacije e, koja će onda profunkcionirati i sve će se odraditi u roku od nekoliko sati? Moram reći da smo uspjeli definirati akcije rješenja za sva različita pitanja. I usredotočili smo se na različite dionike, da konkretno što se država članica tiče, preporuka je bila da se uspostavi nacionalne sustave ocjene rizika u zrakoplovstvu. Sustav ne treba biti e, riječ koja će vas navoditi na krivi trag, ponekad to može biti samo jedna osoba, ali to moramo imati u svakoj državi članici gospodina ili gospođu koji se bavi e, procjenom e, rizika za zrakoplovstvo u slučaju preljetanja zonom sukobu. Vijeće je jasno reklo da trebamo dijeliti informacije kako bismo razvili zajednički, jedinstveni europski sustav procjene rizika. Vratit ću se na to kasnije. Mislim da je to najvažniji zaključak ove radne skupine. I države članice su preuzele obvezu stvaranja izvan e, mehanizma za inredne situacije kako bi moglo doći do brzog donošenja odluka. Odgovornost e, Europske komisije, osobito DG Homa, jeste da budu domaći na ovoj skupini koja bi trebala izraditi zajedničku europsku platformu za ocjenu rizika. U biti radi se o redovitom organiziranju sastanaka Mislili smo da bilo korisno četiri puta godišnje sastati se ili više u slučaju potrebe, a s ciljem da sve države članice rade na različitim regijama i zajedničkoj ocjeni rizika s ciljem da na kraju tih analiza imamo jedinstven stav o rizicima po europskom zrakoplovstvu imamo jednu skupinu DigiHomu koja već radi na tome. Bavi se svime što je eventualno povezano uz terorizam i teretni zrakoplovni prijevoz. Odlučili smo proširiti njihovu nadležnost kako bi se bavili također i ovim temama. Važno je bilo znati da su operateri ti koji donose konačnu odluku. Dakle, brojne se rasprave vode po tom pitanju da li bi itko trebao moći zabraniti nadljetanje određenih područja. Većina smatra ne. Smatra se da je potrebno da se zrakoplovnim tvrtkama i putnicima vjerojatno pruže sve informacije o postojećim rizicima uz njihovu različitu gradaciju ovisno da li je slab srednji ili jako velika opasnost e, i da donesu sami odluku o tome da li će letiti preko određenih e, područja i da se traži od zrakoplovnih kompanija da pravdaju svoju odluku ukoliko žele nastaviti priljetati određene oblasti i koje su sigurnosne mjere poduzeli u tom slučaju. Dakle, to je jedna jako važna izjava bila koju su potpuno podržali operateri. Također smo se dogovorili da zrakoplovi trebaju biti dijelom mreže razmjene informacija nakon prvih obavještajnih e, ocjena. Pokazat ću vam na dijagramu što to znači, no e, zrakoplovne kompanije su pristale biti dijelom tog sustava razmjene informacija. Što se ja se tiče, mi smo dobro zaduženje da širimo te informacije, da prosljeđujemo informacije i imamo jako specifičnu ulogu u slučaju izvanrednog e, stanja, jer ova skupina u DigiHomu treba dosta vremena da se treba dosta vremena da se okupi i nema nikakvog izvanrednog postupka koji je određen, tako je u slučaju izvanrednog stanja mi trebamo koordinirati sve što treba raditi i u okviru te skupine. Od lipnja mjeseca započeli smo raditi na provedbi preporuka u EASI. Na sreću od lipnja nije bilo nikakvih e, novih e, zona u sukobu i opasnih e, područja, novih područja gdje je potrebno pružati izvanredne žurne odgovore. Mi smo, EASA objavljuje jako često svoj informativni bilten kojim obavještavamo zrakoplovne kompanije, o rizicima i koristit ćemo taj isti kanal da e, dostavljamo informacije o zonama u sukobu. Također imamo jedan e, mehanizam za brzo, brze reakcije u slučaju izvanrednih situacija koja bi koristila kontaktne točke u svim državama člancama koje nam mogu dati jako brzu ocjenu stanja i E, mogućnost provedbe mjera koje predlažemo, a Digi Home je počeo organizirati sastanke ove skupine u okviru njena novog mandata i započeo je 29. lipnja. Dakle, ovdje imate jedan jako složen e, diagram, ne želim ulaziti u pojedinosti, no u biti tu se pokazuje koje su uloge različitih slojeva i tko što treba obaviti i kao što vidite tu su jako brojne međusobne konzultacije i s državama članicama, a onda e, zajedno sa e, zrakoplovnim kompanijama kako bismo napravili zajedničku ocjenu rizika i proslijedili te informacije. Naravno, s velikim zadovoljstvom e, ću odgovoriti na bilo koji vaš komentar ili pitanje s ovim u vezi. Ako dopustite, ja bih e, sada prešao na sljedeću temu, a to je cyber sigurnost. Održali smo konferenciju 2015. godine u Svibnju gdje smo pozvali određeni broj dionika koji su ovdje pozvani. Kako bismo začinili malo tu raspravu napravili smo jedan test e, o, gdje se radilo o upadima e, na različite, različite zrakovna područja kako bismo pothranili malo tu raspravu i ishod te rasprave bio je dosta jasan. Kao prvo, doista postoji određena doza rizika i ranjivosti zrakoplovnog sustava, tako kakav je danas, ne samih zrakoplova, jer kad mi certificiramo određene zrakoplove, onda imamo e, kibersigurnosne testove, Boeing to isto radi u SAD-u, tako da sami zrakoplovi izdvojeno mislim sami po sebi su dobro zaštićeni od e, kiber prijetnje, no sve što se tiče okruženja, dakle e, aerodroma, održavanje i slično, dakle operativni sustavi, centri, prometni sustavi nisu dovoljno zaštićeni, a i nitko to ne provjerava kako i da li su zaštićeni. Dakle, posljedično tome, dakle, nakon ove konferencije i nakon e, razgovora sa državama, s predstavnicima država članica i industrijom, zrakoplovnom industrijom, komisija je naložila EASI da izradi akcijski plan o tome s ciljem da se vidi kako bolje zaštiti civilni zrakoplovni sustav od kiber napada ili kiber Naravno, imamo čitav niz e, neograničenja, već zahtjeva od strane komisije, na primjer e, izbjegavanje dupliciranja i trebamo biti što je učinkoviti mogući. Dakle, izradili smo jedan plan. koji ima četiri glavna cilja, odnosno stupa. Kao prvo što je i očita stvar u ovom sektoru, dakle kibersigurnosti, treba povećati osvještenost i znanje o situaciji kiberopasnosti, treba vidjeti koje su prijetnje, utjecaj i anticipirati eventualne opasnosti prijetnje. Drugi cilj jeste pripremiti i osposobiti informacijski sustav da bude dovoljno otporan u slučaju napada. Treće, zajamčiti reaktivnost u slučaju kibernapada na bilo koji od sustava, osobito kako bi se brzo oporavili, ali isto tako da se postara da drugi slični sustavi nisu suočeni sa sličnim napadima i za kraj zajamčiti valjenu komunikaciju i promičbu kibersigurnosti. Kako bismo to napravili, ASA je započela na izradi nečeg što nazivamo Europski centar za kibersigurnost u zrakoplovstvu, vraću se na definiciju toga svega. Bavimo svim e, cjelokupnom regulativom i gledamo kako od odgovornosti operatera da se osiguramo od eh, svih mogućih rizika. Dakle, tvrtke koje se bave održavanjem, moramo i njih uključiti u borbu protiv kiber rizika. Isto tako, povr toga svega, države koje nadziru te eh, tvrtke koje se bave održavanjem zrakoplova moraju imati e, moraju to učiniti i da raspolažu stručnim osobljem e, i sredstvima za to. Razgovaramo sa europskim službama da vidimo kako pokrenuti istraživanje i po pitanju anticipiranja rizika i konačno znamo da države članice i europske institucije imaju djelomičan uvid u stanje industrija isto tako ima svoju e, percepciju toga svega koja je vjerojatno još kompletnija, ali trebamo naći način kako da vidimo, da vidimo kako e, razmjenjivati informacije između industrije, zrakoplovne industrije i država članica. Još konkretnije po ovom pitanju ovom e, centru kibersigurnosti u zrakoplovstvu, mi u EASI nismo htjeli stvoriti centar koji će biti pun kiberstručnjaka i koji će raditi non stop, to nije naš posao i vaš e, posa, e, i vaš odbor e, iz vaše kolege iz odbora za proračun se ne bi složili s tim da mi zaposlimo 50-60 stručnjaka no ono što imamo jeste jako dobra ekspertiza i stručno, stručno znanje u oblasti zrakoplovstva. Dakle, odlučili smo raditi s postojećim s postojećim organizacijom, a to je i u CERT, dakle, agencija koja ima e, sjedište u Briselu, koja se, to je tim koji se bavi kompjutorskom uh, kompjuterskim e, rješenjima u izvanrednim situacijama, dakle, s njima surađujemo i nadamo se da ćemo e, to uspostaviti do kraja godine kako bismo biti imali jedan sustav serta e, koji će pokrivati odnosno odjel u CERTu koji će se baviti zrakoplovstvom. Zatim treba vidjeti kako onda stupiti u kontakt e, sa tvrtkama za održavanje e, zračnog prom, e, zrakoplova s zračnim, sustavom zračnog prometa i isto tako vidjeti kako ući u kontakt sa kiber zajednicom, dakle nacionalnim agencijama, ENIS-om, koja je jedna od europskih agencija, Europolom i tako dalje i tako dalje. Dakle, radimo na cjelokupnom tom umrežavanju. Tu postoji velika jasna volja za suradnjom i u zrakoplovnom sektoru i među nacionalnim agencijama i doista sam e, optimističan glede naše sposobnosti da stvorimo tu mrežu za početak iduće godine. I konačno želim reći da je čitav niz ovih stvari u rukama parlamenta i vijeća jer je EASA formirana prije više od deset godina i vi za svojim, na svom stolu imate reviziju onoga što mi nazivamo temeljnom uredbom, to je osnivački akt EASE kako bi se osposobilo EASu da funkcionira narednih deset godina i tu ćete vidjeti da postoji određeni spomen Dakle, spominje se ovo što sam vam rekao, dakle, mogućnost da EASA radi certifikaciju vojnih zrakoplova i državnih zrakoplova, uloga EASE u kibersigurnosti, uloga EASE u zonama u sukobu. Dakle, to je nešto što je u rukama parlamenta i vijeća i računamo s vašom podrškom kako bi to funkcioniralo. Najviše hvala na pozornosti. Yes, true. I think that we agree. Da, mislim da se slažemo, ovo je bilo jako sveobuhvatno i iznimno zanimljivo uvodno izlaganje u našu raspravu. Sada imate vi riječ, s obzirom na tajništvo nije bilo sigurno koliko ste koliko želite uzeti riječ, evo bit ćemo skromni pa ćemo zamoliti gospodina Galera da uzme riječ. Da, najviše hvala na ovom sveobuhvatnom e, izlaganju. Nadam se da ćemo dobiti prezentaciju nakon e, sastanka. Moje pitanje s obzirom da je napravljena ovdje poveznica sa e, vojnim zrakoplovima i rekli ste dakle, da 80% certifikacije je identično, dakle onda kako se to u biti tehnički rješava kada imamo vojni zrakoplov? Da li vi prvi ili vi i oni to radite zajedno ili čija se pravila tu primjenjuju u ovoj ovome svemu i da li onda na kraju vojska je ta koja govori e, koja ima ekskluzivno koja može ekskluzivno odlučiti što se dalje dešava, kako se to sve odvija. Hvala, Gospodine Van Orden, izvolite. Najpša hvala, gospodine Ki. Vaše izlaganje mi je bilo jako zanimljivo. Ja sam britanski zastupnik i zanimaju me naravno budući odnosi s organizacijama kao što je EASA i volio bi da nam kažete malo više o članstvu. Ako sam dobro razumio, to je Europska agencija na državama članicama EU, unije, ali tu su i članice FT koje imaju dakle vezu a isto tako imate i paneuropski partneri, ako se ne varam, u koje su, partnerstvo u koje su uključene države poput Turske, ako se. Dakle, htio bih znati koji je status tih država, na primjer što se tiče financiranja agencija. to je jedno, jedan niz pitanja. Zatim, na samom početku ste rekli da ste zaduženi za sigurnost i zaštitu. A, tu je, na primjer, sigurnost e, zračnih e, luka, ne samo zrakoplova. Dakle, to pokriva i zračne luke. Kao što, se kao što je uvijek e, slučaj sa zaštitom, tu imamo i ljudski, i ljudski element, dakle možemo napraviti koliko hoćemo tehničkih kontrola, ali na kraju je ljudski čovjek taj koji može napraviti razliku. Evo, na primjer, u slučaju zrako, zračne luke Ben Gurion jučer je, smo imali slučaj kada je jedan novinar, naravno namjerno, prekršio E, zaštitne mjere, predstavio se kao čistač i imao je pristup brojnim zrakoplovima i u brojne zrakoplove je stavio određene uređaje. A mnogi smatraju da je to jedan od najsigurnijih, e, jedna od najsigurnijih zračnih luka. Mi gledamo prema Izraelcima kao e, uzoru promatramo i kao uzor za sigurnost zračnih luka, a to je bilo jako zabrinjavajuće izvješće Dakle, htio bih čuti što mislite o tome. Naravno, na kraju putnici su ti koji će sigurnost dovedena pitanje. Dakle, tu postoje neke zaštitne mjere, ali vidimo i nedostatke koji nisu pokriveni Dakle, tu čitav broj ljudi koji mogu dostupiti do e, zračnih luka i zrakoplova, dakle čistači, e, općenito osoblje zračnih luka, to su ljudi koji dakle mogu pristupiti zračnoj luci, zrakoplovu i tu je eventualno mogući problem. Dakle, htio bih čuti vaše mišljenje o tome svemu. Gospodine Freud, izvolite, imate riječ. Lepša hvala, ispričavam se što sam zakasnio, tako da se nadam da nisam e, E, potpuno se promaša temu, ali želim se nadovezati na ovo što je gospodin Van Orden rekao, a to je tiče se e, najtragičnijeg e, tragične nesreće u zračnom zračnoj plovidbi dakle sam kapetan je bio slaba karika dakle možemo govoriti o svim ljudima koji imaju pristup zrakoplovu ali ako se ispostavi da imamo pilota koji je spreman e, riskirati živote svih putnika, onda ne možemo Bog zna što napraviti. No nije to ono o čemu sam htio govoriti. Svi znamo da je elektronika preuzela puno toga iz naših života, a tim je prije tako u zračnom prometu, Isto vrijedi za automobile, dakle imamo elektroničke ključeve i tako dalje. Dakle, htio bih znati kojim sustavom raspolažete kako biste spriječili da ti zlonamjerni ljudi uđu u kompjuterske sustave kojim se upravlja zrakoplovima. Znamo da je bilo nekih izvješća o s problemima sigurnosti u elektranama, više u SAD-u nego u Europi, ali eto, htio bih znati da li imate, da, možete, da se možete dovezati na to, tu temu. Hvala, gospodine Mesarić. Zahvaljujem. Hvala vam na ovom zaista sveobuhvatnom i veoma zanimljivom izlaganju. Imam jedno pitanje, jedno je povezano uz let MH17. Sada je sasvim jasno da nizozemske e, vlasti e, nemaju svoju procjenu, već da se oslanjaju na procjenu država članica, što me dovodi do sljedećeg pitanja. Prije slučaja MH17, da li je itko od glavnih e, država, na primjer Velika Britanija ili Francuska, E, donijelo procjenu o riziku u istočnoj Ukrajini jer ako se dobro sjećam e, bilo je rušenja i drugih aviona prije sukoba u ovom području da li su neke od glavnih država Europske unije upozoravale na ovaj rizik, ako već nisu nizozemci. A drugo što želim reći je djelomično komentar, djelomično pitanje. Ovaj novi e, europski sustav procjene E, mi se čini kao usklađivanje procjena rizika relevantnih agencija država članica. A to će biti veoma težak zadatak jer se vi onda ne oslanjate na izravan pristup osnovnim informacijama, već e, pokušavate vidjeti koja je moguća e, zajednička procjena. Ali dobro, što se tiče metodologije, toga ste svjesni vi nego ja. No, e, države članice i agencije su se dogovorile da neće biti zabrane e, preletanja bilo kojeg zračnog područja što se tiče Europske unije. ako postoji neko upozorenje u kojem se kaže da određeno područje pogođeno sukobom je visoko rizično za prelijetanje, da li na taj način e, će se stvoriti odgovornost e, zrakoplova koji ulazi u taj zračni prostor. Jer obično što se tiče osiguranja, to se uzima u obzir što se tiče terorističkih napada, tu ne postoji e, nešto što je uključeno u samu policu e, osiguranja. Ali ako postoji ovakvo neko upozorenje, da li bi na taj način e, e, zrakoplov koji preliče taj zračni prostor ipak usprkos upozorenju postao odgovoran za to? Hvala. Ja bih želio postaviti sljedeće pitanje do sad se agencija oslanjala na procjenu država članica, ali sada imamo taj primjer da u nekim slučajevima države članice ne prosljeđuju određene informacije. Stoga bi moje pitanje bilo sljedeće. Da li se vi možete osloniti na informacije koje dobijete od država članica? Do koje mjere se možete osloniti na njih i do koje mjere vi imate pristup određenim podacima i vršite e, procjenu? Jer čini mi se da je to ključno pitanje cijelog ovog dijela. Hvala. Mislim da je to sve što se tiče pitanja. Ja bih također htjela postaviti jedno pitanje. Ono se tiče o suradnji s Rusijom. Jer kada procjenjujemo situaciju slučaja zrakoplova MH17 i kada uzmemo u obzir e, sudjelovanje Rusije u Ukrajini u to vrijeme, onda znamo da je to vrlo komplicirana situacija. Drugo, mi smo pod odbor koji obično putuje u ta područja koja nisu nužno e, jako sigurna. To je naš zadatak. Mi ne idemo na francusku azurnu obalu, već idemo u države kao što su Irak, ali dobro, to je druga tema, ali isto tako idemo i na druga područja gdje postoje e, snage za održavanje mira, te održavamo i sastanke koordinatora na kojima veoma često se dotičemo e, tema koje se tiču pouzdanih e, zračnih kompanija koje možemo ići u ta područja. Dakle, tu je jako bitna razmjena informacija. Vi ste se osvrnuli na pitanje e, putnika i e, svijesti putnika. Mi smo svi putnici, te se pitam koje su koja je razmjena podataka između e, zrakoplovnih e, agencija, e, vlade, između vlada i koliko informacija dobiju putnici i koliko se možemo osloniti na te informacije jer imamo određena iskustva s tim E, možda to i nije dovoljno, postoje i procjene rizika od strane institucija, ali vjerojatno bi putnici željeli znati više. I još jedno pitanje koje imam se odnosi na upitna područja, možda ne nužno područja pogođena sukobima, ali područja na kojima smo mi vršili značajna ulaganja. Mi smo nedavno razgovarali ponovno o e, financiranju e, nuklearne elektrane u, na jednom e, vrlo osjetljivom području. Te stoga je za nas bitno imati taj zračni koridor kako bi se moglo doći do tog područja. Kakva su sadašnja pravila i uredbe što se tiče ovog pitanja i postoje li neka ograničenja. Izvolite. Hvala najljepša. Ja ću pokušati odgovoriti na sva postavljena pitanja. Prvo pitanje gospodina Gera. Kako to funkcionira i e, kojim pravilima se vodimo? Općenito govoreći, mi možemo certificirati one zrakoplove koji e, nemaju nikakav vojni sustav, to su zrakoplovi za, e, na primjer, prevoz tereta, e, ali ista je ta situacija i sa bespilotnim letjelicama, no na to ću se vratiti kasnije. Pravila koja se koriste za ove takozvane zelene e, zrakoplove su ista za civilni i vojni sektor. Bez obzira na to trebamo li mi sami certificirati zrakoplov e, ili će i vojne e, tijela certificirati i vojni dio zrakoplova, mi radimo zajedno kako bi vojne vlasti imale potpun uvid u ono što mi radimo. Jer ponekad postoje e, i vojne e, vojna tijela koja e, moraju sudjelovati u certificiranju jednog zrakoplova zajedno sa nama. Dakle, mi možemo imati autonomnu certifikaciju EAZE za civilne zrakoplove ili možemo zajedno surađivati sa vojnim tijelima, razmenjivati informacije kako bi oni imali, imali imati pristup našem načinu certifikacije. Mislim da to jako dobro funkcionira u slučaju e, zrakoplova A400M smo imali više e, tijela koja su radila sa nama i u potpuno smo se uspjeli iskoordinirati i raditi na transparentan način. Gospodin Van Norden je postavio također jedno pitanje. Postoje dva načina učlanjivanja u EAZu. Možete biti član kao član Europske unije, a isto tako možete biti i takozvani pridruženi član, to je slučaj za zemlje EFTE kao i za Švicarsku. A sad prigovaramo i sa nekim drugim zemljama kako bi se i one potencijalno pridružile EAZi u ovom formatu. Nama je bitno imati jaku zrakoplovnu industriju. Mi sada pregovaramo sa Ukrajinom, na primjer, ali isto tako i s Turskom, koju ste vi spomenuli. I e, tu postoji dakle taj status pridruženog člana koji e, daje pristup sustavu certifikacije, ali dakle Ukrajina ne bi više bila zadužena za e, zrakoplov Antonov, već bi mi bili zaduženi za to i to bi bilo e, plaćeno proračunom EAZE. Koje bi bilo rješenje za Veliku Britaniju, to još ne znam. O tome će se vjerojatno pregovarati u budućnosti. E, što se tiče same zaštite na zrak u zrakoplovnim lukama. Mi nismo zaduženi za to jer zaštita nije u našem području nadležnosti, ali naravno postoji veza, dakle ne možemo to u potpunosti izolirati sigurnost i zaštitu. Ne možemo to razdvojiti. E, u sigurnosti također je ljudski faktor velik rizik i to svugdje. Može se raditi o ljudima koji rade na održavanju zrakoplova, može se raditi o pilotima i tako dalje. I to je najteži e, dio za nas. Također što se tiče i kibersigurnosti, najveći rizik su e, zaposlenici koji e, mogu predstavljati, djelovati kao trojanski konj zapravo u ovome. Ono što mi trebamo učiniti je bolje raditi zajedno. Nakon posljednjeg e, pada aviona Egypt era e, ljudi koji rade na e, zaštiti su shvatili da prije svakog leta zrakoplova ljudi koji rade na održavanju aviona moraju provjeriti sve dijelove zrakoplova u kojem bi se mogao mogao sakriti e, neki uređaj. Za to je potrebno dosta vremena, naravno, ali mi znamo da je velik broj e, nesreća uzrokovan i time što osobe koje održavaju i pregledaju zrakoplov, pregledaju svaki dio aviona, otvaraju određene E, dijelove, ali ih ne zatvore ili ne vrate na e, odgovarajući način u zrakoplov. To dakle također može predstavljati e, rizik za sigurnost zrakoplova. A to je nešto što ne radimo mi već to rade drugi ljudi koji su zaduženi za samu sigurnost e, zrakoplova. Što se tiče e, kibernapada, tu je situacija prilično jednostavna. Sustavi kojim se nadgleda e, sigurnost eh, zrakoplova su potpuno autonomni i eh, nisu ni na koji način eh, u kontaktu s vanjskim svijetom. Zato, na primjer, putnici nemaju pristup internetu, bežičnom internetu i cijeli taj sustav kojim imaju pristup e, putnici je u potpuno nije ni na koji način povezan sa sustavom e, pilotiranja e, aviona, ali to je tako sada, u Europi postoji projekt Cezar gdje bi postojala elektronička veza između zemlje, dakle i zrakoplova, između sustava za kontrolu leta i za kontrolni sustav samog zrakoplova. Zbog toga mi sad razmatramo taj sustav kako bismo vidjeli koji bi bio e, koji bi bili rizici e, kibernapada napada u ovoj novoj tehnologiji. Kada uočimo e, slabosti, naročito što se tiče održavanja zrakoplova, kada je zrakoplov prizemljen, tu je ljudski faktor velik rizik. Možete imati nekoga tko e, sasvim slučajno unese neki virus kroz e, USB ključ ili e, bilo koji drugi uređaj ili može doći do e, namjernog hakiranja sustava samog zrakoplova dok, se na, dok je zrakoplov prizemljen. E, te stoga moramo učiniti sve kako bismo zaštitili zrakoplove od ovih e, kiber napada. Postavljeno je također i pitanje što se tiče e, procjene rizika za istočnu Ukrajinu prije ovog obaranja zrakoplova. Tu nismo imali nikakvu procjenu rizika, niti jedna zemlja nije E, napravila procjenu rizika za ovo područje što se tiče civilnog zrakoplovstva. Sad se nadamo da će se sustavno raditi procena takvog rizika jer izvlačimo pouke iz prošlosti. Što se tiče odgovornosti, to je jako dobro pitanje. Dosta smo vremena proveli raspravljajući o tome i razgovarali smo također sa e, osiguravajućim tvrtkama koje bi htjele priključiti se na naš sustav kako bi imali e, pristup svim informacijama o riziku. Mislim da je veoma e, dobar način e, da e, tvrtka zajamči da su zrakoplovi zaista sigurni i da idu sigurnim zračnim koridorima je upravo ta polica osiguranja koja može biti veoma skupa. Što se tiče odgovornosti, E, E, zrakoplovne tvrtke su odgovorne. Mi ćemo naravno e, mi trebamo naravno provjeriti da li je taj rizik preuzet e, namjerno ili ne, ali danas su one te koje odlučuju, a to je povezano i s jednim od vaših pitanja, a to su informacije kojima imaju pristup putnici. Dosta smo razgovarali sa tvrtkama, zrakoplovnim tvrtkama trebaju li e, također davati informacije putnicima. I one misle da ne bi htjele imati rasprave ili bilo kakve sporove prije leta ili za vrijeme leta između putnika i pilota ako putnici počnu govoriti pilotu e, nemojte ići ovim putem, već drugim putem. Ja, na primjer, ako idem u Aziju, preko Pakistana, pitam se onda zašto preuzimamo taj rizik, zašto idemo tuda. I to je istina, ali većina putnika zapravo e, nisu stručnjaci za ovu vrstu pitanja. I kada date previše informacija nekome tko nije stručan za to područje, onda to može biti komplicirano. Sada vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. Znate da je lansirana E, na Kaspijskom moru i mi smo dali preporuku koja je preuzeta od strane tiska e, gdje je rečeno da bi ti zračni koridori trebali e, biti da bi se ih se trebalo izbjegavati. Ne znate koliko smo, dobili smo jako puno telefonskih poziva E, ljudi koji su nam govorili da ali moja unuka leti u Australiju i prelazi ovu zonu, što da radimo, kako, kako da postupamo i tako dalje. To je sve sasvim normalno jer to stvara određenu dozu neizvjesnosti u stanovništvu i nekad je veoma teško e, boriti se protiv toga. Ali ako postoji velik rizik, a, zraku, a zračna kompanija ipak odluči ići tim putem iz bilo kojeg razloga, onda putnike treba informirati da postoji visok rizik, a da e, će, je ta tvrtka ipak odlučila e, preuzeti rizik na sebe i ići tim putem. Dakle, tu je naša dužnost informirati putnike ako postoji taj visok rizik do koje mjere sada se mi oslanjamo na države članice, informacije države članica, a do koje mjere imamo naše informacije. Mi se moramo oslanjati na e, obaveštene službe država članica jer mi nemamo tih kapaciteta u EAZI. Mi jesmo zaposlili određen broj e, stručnjaka, vojnih e, stručnjaka. Ovdje imam jednog e, stručnjaka, e, generala sa tri zvijezdice iz francuske vojske. E, mi moramo se oslanjati na kapacitete i sposobnosti država članica, naročito Francuske i Velike Britanije. Također se oslanjamo i na zajedničke sposobnosti, analize i procene svih država članica. E, sam e, izvor informacije može doći i iz jedne države članice, iz jedne obavještajne službe, ali tu informaciju onda analiziraju sve kolege država članica te tako dolazimo do e, dobre procjene po mom sudu. Dakle, mi imamo neke kapacitete, ali ne onolike kolike imaju obavještajne agencije. Glede suradnje s Rusijom, mi imamo određen broj ruskih zrakoplova koji E, lete u Europi. Superjet Sukoj, na primjer, je dobar primjer. E, jedna irska tvrtka je kupila taj zrakoplov. Dakle, sve ono što smo radili i prije, radimo i sad. Ali što se tiče drugih e, područja suradnje e, nemamo najbolju suradnju. Naprimjer, EASA je objavila jedno izvješće e, prošlog mjeseca o povećanju e, ruskih letova preko Baltičkog mora što je došlo što je dovelo do određenih rizičnih situacija za e, civilno zra, zrakoplovstvo. naša sposobnost djelovanja ili utjecaja na rusku vladu je vrlo ograničena, ali e, znamo da ovo je malo osjetljiva tema što se tiče ove vrste suradnje. Posljednje pitanje što se tiče nuklearnih e, centrala postoje određene zone koje ne treba preletati na e, određenim e, visinama. E, možete, na primjer, letjeti na višim visinama, ne nižim, ali mislim da je to pravilo za sva područja na svijetu. Ako imate još nekih pitanja, tu sam. Nažalost, nemamo vremena za drugi krug pitanja, tako da bih predložila da u ovom trenutku zahvalimo gospodinu Kiju na izlaganju koje smo čuli i na njegovim odgovorima koji su bili iznimno zanimljivi. Sljedeća točka dnevnog reda podjednako je zanimljiva, a gospodin Patrick Key će biti jedan od i pod tom točkom dnevnog reda. Hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji. Yeah. se Mr. Once more, ladies and gentlemen, please be seated. Još jednom, poštovane dame i gospodo, lijepo molim da zauzmete svoja mjesta. Unfortunately, these conversations žalost, ovaj razgovor koji čujemo je malo preglasan. Ja se ispričavam e, i molim tišinu da možemo nastaviti s radom. Poštovane dame i gospodo, sljedeća točka na dnevnom redu odnosi se na budućnost operacija s bespilotnim sustavima letjelica u Europi. Zadovoljstvo mi je što e, mogu pozdraviti dva uvažena panelista. E, prvi je i pod ovom točkom dnevnog reda gospodin Patrick Key, izvršni direktor Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, a drugi sudionik panela je gospodin Filip Merlo, direktor odjela za upravljanje zračnim prometom e, pri organizaciji Eurocontrol. Budući da nemamo puno vremena, Odmah ću dati riječ našim e, gostima. Prvi je na redu gospodin Patrick Key. E, ja se ispričavam što sam ponovno ja taj e, koji preuzimam riječ. Da, mislim da ste svi dobro upoznati s izazovima s kojima smo suočeni, pa o tome neću previše govoriti. Ovo je industrija koja iznimno brzo raste i u Europi i diljem svijeta, a to predstavlja veliku šansu što se tiče otvaranja novih radnih mjesta, gospodarskog razvoja i rasta. E, međutim, tu postoje i određeni izazovi. E, posebno što se tiče velikih bespilotnih letjelica e, koje E, moraju funkcionirati u malom zračnom prostoru, ali isto tako postoje izazovi što se tiče malih bespilotnih letjelica e, kako bi se osiguralo da one ne predstavljaju opasnost, e, odnosno rizik za sigurnost. Prvo ću govoriti o velikim bespilotnim letjelicama, posebno onim u vojnom sektoru, a u drugom dijelu ću govoriti o malim bespilotnim letjelicama i sigurnosnim prijetnjama. E, mi trenutačno e, radimo na certificiranju vojnog e, drona Atalante i u tom procesu zapravo učimo puno toga što je iznimno korisno, a posebno što se tiče mogućnosti za korištenje ovih vojnih bespilotnih letjelica u civilnom okruženju. Posebno što se tiče postupka certificiranja suočeni smo s brojnim poteškoćama, o tome sam već govorio. E, ih vojne crne kutije u koje nemamo pristup. Postavlja se pitanje kako ih otvoriti kako bismo ih mogli certificirati. Međutim, isto tako vidimo e, da postoje bespilotne letjelice koje nisu projektirane u smislu ostvarenja interoperabilnosti sa civilnim zrakoplovom e, naknadno je jako teško uvesti određene promjene ukoliko uopće to nije predviđeno u projektu da funkcionira u sklopu civilnog zrakoplovstva. E, naše razmišljanje je identično i u odnosu na e, bespilotne letjelice u civilnoj primjeni, a i e, vojne bespilotne letjelice. Ukoliko se očekuje da neke bespilotne letjelice trebaju letjeti u civilnom zračnom prometu u Europi, mora postojati certifikat civilnog zrakoplovnog tijela koje je za to nadležno. Mi smo počeli o tome razgovarati sa nadležnim vojnim tijelima i kao što sam već spomenuo e, radimo na e, dronovima Atlante. E, također razgovaramo sa Europskom obrambenom agencijom o tome na koji način EASA može biti uključena u postupak certificiranja nove generacije dronova male a kako bismo uzeli u obzir sve dvojbe u smislu eh, sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Naš pristup što se tiče dronova eh, temelji se na tri kategorije rizika. postoji najniža razina rizika što se tiče sigurnosti, a tu se radi o malim dronovima, to je takozvana otvorena kategorija, potom postoji specifična kategorija, a ona obuhvaća praktički e, sve dronove koji se koriste u nekim e, profesionalnim e, djelatnostima, isporuka pošiljaka, pice, knjiga, obavljanje snimanja i slično. A e, najveću prijetnju za rizik naravno predstavljaju e, velike bespilotne letjelice. Kako bismo vidjeli na koji način riješiti raznorodne rizike, moramo uspostaviti zajednički europski pristup. Jedan od problema s kojima je danas suočena EASA je sljedeći. EASA nema mandat e, donositi propise što se tiče malih bespilotnih letjelica. U našoj uredbi e, granica je težine 150 kg. Ispod te gornje granice e, nadležna su nacionalna tijela. Ona imaju mandat donositi propise, a mi znamo da postoji potreba za zajedničkim europskim pravilima jer u protivnom e, će postojati razno razne razlike između država članica. Osim toga, jako je važno za industriju da ima pristup jedinstvenom tržištu i e, stoga postoji veliki pritisak industrije da postoje jedinstvena pravila. E, kako bismo riješili taj problem radimo na nečemu što zovemo e, pravila prototipa. Posebno što se tiče potreba na tržištu, bavimo se pitanjem kako urediti prostor za male bespilotne letjelice i kako regulirati taj ogromni rast u tom segmentu, a posebice nam je cilj osigurati da ne dolazi do e, nesreća u odnosu na ostali prostor civilnog zrakoplovstva. Naveo bih e, nekoliko e, statističkih podataka što se tiče incidenata u koje su bili uključeni dronovi. Godišnje 2015. imali smo oko 500 sigurnosnih incidenata u koje su bili uključeni dronovi. 2016. bit će ih preko 700. Ako pogledamo e, taj broj incidenata, e, u tim situacijama nije nužno dokazano da je dron bio taj koji je doveo do incidenta. E, ponekad se događa recimo da zrakoplov British Airways slijeće na Heathrow i tvrdi E, da je naletio na bespilotnu letjelicu, a to nije bila bespilotna letjelica, nego balon recimo. E, međutim, e, postoji svijest u javnosti da dronovi mogu predstavljati probleme i stoga dobivamo izvještaje o potencijalnim incidentima koji su se zamalo dogodili u smislu sudara s dronom jedan dio toga je točno, međutim e, obično se događa da zrakoplov naleti na jato ptica ili na jednu pticu, a ne na dron. U donjem dijelu e, slajda vidite razliku po pojedinim zemljama što se tiče broja incidenata. Vrlo je zanimljivo vidjeti koliki je broj incidenata u kojima su navodno bili uključeni dronovi, a taj broj je najveći u Ujedinjenoj kraljevini i Francuskoj. Ako usporedimo razinu prometa i veličinu tržišta dronova, broj dronova koji lete, a u Njemačkoj je taj broj sličan, a ondje praktički nije bilo sigurnosnih incidenata, tako da postoji određeni jaz u smislu percepcije, odnosno izvještaja o e, sigurnosnim incidentima. E, kako bismo riješili e, probleme neposrednog rizika povezanih sa malim bespilotnim letjelicama uspostavili smo radnu skupinu u suradnji s državama članicama i predstavnicima industrije, a Riječ je ograničiti, odnosno definirati preporuke koje se odnose na geo ograničenja i povezane aspekte e, što se tiče e, djelovanja i prisutnosti u zračnim lukama, ali isto tako drugim osjetljivim e, prostorima, državnim objektima i prostorima gdje se okuplja velik broj ljudi. Naš je cilj iznaći mehanizam e, u suradnji sa kolegama iz komisije, iz glavne uprave za rast, kako bismo definirali standarde za svaki dron koji je ili proizveden u Europi ili uvezen u Europi. Mehanizam e, koji se predviđa je mehanizam e, kontrole koji se odnosi na javne proizvode, odnosno e, proizvode koji se plasiraju na tržište. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ gospodinu Filipu Merlovu, zamolila bih e, naše zaposlenike da budu malo bliže vratima kako bi razina buke bila manja. E, ispričavam se zbog ove napomene, ali ovo je, nas je dosta ometalo. E, gospodin Filip Merlo. Najpše hvala. na pozivu, hvala gospodinu Kiju. Ja sam doista počašćen što vam se mogu obratiti. Dopuste najprije da E, predstavim Eurocontrol s par uvodnih riječi kao što vi to znate. Mi smo međunarodna organizacija koja je zadužena za integriranje zračnog prometa, upravljanja zračnim prometom u Europi. Imamo 41 državu članicu polje djelovanja, no bit e, našeg djelovanja jesu 28 država članica Europske unije mi imamo dosta jedan operativni tehnički ulogu, dakle upravljamo na primjer centrom za zračni promet e, u Maastrichtu. Također nam je Europska komisija povjerila ključnu ulogu upravljanja mrežom, dakle sinkroniziramo sve prometne tokove zračnog prometa u air kontrolu, dakle moramo e, pravo vrijeme dakle imati nadzor nad stanjem zračnog prometa u Europi, dakle imamo operativnu e, jedinicu koja djeluje non stop. I, na primjer, kada je došlo do rušenja leta MH17, morali smo pokrenuti kriznu jedincu i preusmjeriti više od 18 letova odmah u istom trenutku kako bismo ih udaljili od krema. Također smo raspravljali o širenju aeronautičkih e, informacija. Mi se bavimo isto tako bazom podataka EAD e kako bismo mogli dakle relevantne zrakoplovne informacije dostaviti svim državama članicama. Također raspravljamo i o kibersigurnosti, odnosno kiberzaštiti. Danas imamo komunikacijsku mrežu za kontrol e, kontrolu zračnog prometa, imamo sigurnosni sustav koji je već uspostavljen i očekujemo nove, nova upustva od Europske komisije s tim u vezi. Dakle, općenito govoreći imamo ulogu koja je koja se potpuno ne dopunjuje e, sa ulogom EASE i drago mi je što danas sjedim pored e, Patrika Kija i to je upravo moja prva poruka za danas. Mislim da nam je potrebno jako partnerstvo između Eurokontrola i EASE. Eurokontrol bi mogao omogućiti EASu da ojača svoju strategiju i to može biti od velike koristi, instrument e, koji će biti jako zanimljiv i koristan za Europsku uniju, to govoreći. A sada dopustite da pređem na svoje izlaganje, ja ne znam kako ovo funkcionira. Što se tiče sustava upravljanja zrakoplovima na daljinu želim reći da je taj sustav, dakle takozvani AirPass, nešto što danas funkcionira i to je za europski ATM e, mogućnost i izazov, mogućnost e, zbog e, razvoja poslovnog sektora koji stvara za nove korisnike zračnog prostora i to je jako dinamično inovativno polje. No to je istovremeno i veliki izazov. Jer je pilot e, ključna komponenta sigurn, e, sigurnosnih mjera i nije jednostavno pilotirati bez pilota u, zrak, u letjelici. I u svakom slučaju kada govorimo o Airpasu, govorimo o širokom dijapazonu e, zrakoplova i letjelica. Jedno od eh, važnih stvari jeste da te letjelice dolaze iz eh, sektora startup poduzeća i dakle moramo izgraditi jako povjerenje s njima. Danas e, tradicionalni korisnici zračnog prostora, to su piloti, kontrolori zračnog prometa, zrakoplovne kompanije, e, nisu jako voljni dopustiti tim besplatnim letjelicama dođu da koriste isti zračni prostor kao i oni. Besplatne letjelice su jako važne i za e, sigurnost i zaštitu, jer vidimo da se sve više e, besplatne letjelice koriste za e, potrebe vladnih službi, bilo da se radi o vojnim operacijama, ali tu su i brojni drugi zadaci kao što je nadzor granica, nadzor e, e raznih e, događanja kao što su sastanci na vrhu čelnika država i vlada ili za e, spašavanje, sada na primjer nad sredozemljem misije e, traženja i spašavanja, tu se koriste besplatne letjelice. Dakle, za sve ove operacije tu se radi o velikim besplatnim letjelicama koje su skoro jednako velike kao i tradicionalni zrakoplovi i dalje je dosta problematično e, koristiti ih u zratnom prostoru, dakle moramo najčešće e, rezervirati određeni zračni prostor za besplatne letjelice i spriječiti tradicionalno zrakoplovstvo da koristi taj zračni prostor u datom trenutku. Dakle, to je to je nešto što ima negativan utjecaj na koštenje zračnog prostora. Dakle, evo, moja prva poruka jeste da se ne treba zaboraviti na popisu prioriteta velike besplatne letjelice. Jasno mi je da je danas e, fokus na malim besplatnim letjelicama, no ne smijemo zanemariti E, države koje koriste ove velike besplatne letjelice i najvažnije bi bilo dakle da se ostvari prava integracija za velike besplatne letjelice integracija u zračni prostor to je nešto čime ću se baviti dakle danas puna integracija besplatnih letjelica u, zra, u zračni, zračni promet nije ostvarena tehnologija postoji Uvidjeli smo koja su ključna pitanja, dakle komunikacijske veze, dakle pilot je nije u letjelici. Ono što nazivamo detektirati i izbjeći. Dakle, besplatne letjelice moraju biti u stanju e, identificirati sve zrakoplove, odnosno letjelice u blizini i izbjeći ih. Zatim, izvanredna procedura što treba besplatna letjelica napraviti ako dođe do prekida komunikacijskih veza, da li se treba vratiti u bazu, nastaviti misiju, ući u e, drugačije djelovati, to je sve nešto što treba, o čemu treba odlučiti, zatim kibersigurnost, moramo spriječiti svaku zlo, bilo koju zlonamjernu osobu da preuzme kontrolu nad besplatnom letjelicom. Dakle, sve te pojedinačne komponente su identificirane i što nam danas nedostaje? Nedostaje nam kapacitet dakle, dokazivanja globalne sigurnosti. Dakle, moramo još uvijek ove sve elemente pojedinačno analizirati, sustave u besplatnoj letjelici, kontrolore, pilote, procedure, obuku, kvalifikacije pilota, te mogući utjecaj na ukupne kapacitete zračnog prometa i moramo dokazati da je to siguran sustav. I moramo, dakle, još razviti i dokazati da se tu radi o sigurnom sustavu za operacije besplatnim letjelicama u zračnom prostoru. To je tehnički operativno jako složen izazov. Dakle, kako dokazati tu sigurnost besplatnih letjelica? Najprije se trebamo osloniti na programski okvir i ovdje mislim da je Cezar 2020 nešto što nam pruža tu mogućnost. Cezar 2020 jako brzo počinje i mogao bi pružiti financijsku potporu da se razvija taj program sigurnosti. Također trebamo provesti ono što nazivamo E, integrirani tim e, više strukih e, državnih dionika. Dakle, tu su operativci, stručnjaci iz industrije, iz EASE, iz zračnog prometa, koji nam trebaju pomoći da se napravi što je potrebno. I mislim da ovdje dvije organizacije imaju ključnu ulogu, eurokontrola na operativnoj strani, jer naša operativna ekspertiza, iskustvo i znanje su takvi, a s druge strane imamo ASU koja je zadužena za regulaciju i certifikaciju. Ja imam na umu jedan model koji se koristi u jednom e, drugom, jednom, jednoj drugoj oblasti, gdje smo mogli doći do certifikacije. I sada, zahvaljujući tom e, višestrukom e, višlenom timu i suradnji između Eurokontrola i Jaze igramo čelnu ulogu na svijetu. Dakle, moja poruka je sljedeća. Trebamo uspostaviti partnerstvo između AZE i Eurokontrola kako bismo išli u smjeru certificiranja eh, i dokazivanja sigurnosti besplatnih letjelica. Dakle, evo ja vas pozivam ovdje da eh, nam pomognete i da se postaramo zajedno da se to partnerstvo ostvari. I zaključno želim reći da se ne smije zaboraviti na velike besplatne letjelce koje su pravi prioritet, zatim moramo razviti i dokazati sigurnost besplatnih letjelica i konačno važno je partnerstvo Eurokontrole i ASE i industrije koji su ključni u ostvarivanju ovih e, ciljeva. Najpša hvala na pozornosti. Hvala vam. Evo, Gospodin ima riječ. Da, ja se ispričam jer mm, morao sam izaći na kratko, tako da nisam sve mogao pratiti. Imam samo jedno kratko pitanje, dakle, o kojim rokovima se ovdje govori kada je riječ o tim velikim besplatnim letjelicama koje će početi redovito koristiti zračni prostor. Možda je to rečeno, ali ja to nisam čuo. Hvala, gospodin Franzulika. Najpša hvala predsjednice, dragi kolege, dame i gospodo. Najprije želim eh, pitati naša dva gosta što misle kada se radi o Brexitu. Kako će Brexit eh, utjecati na aktivnosti dvije agencija? Osobito kada se ima na umu činjenica da jedne kraljevina mm, najnaprednija zemlja u korištenju besplatnih letjelica u EU danas. Zatim želim postaviti pitanju gospodu da uzmu u razmatranje nove izove prijetnje na koje se nadgleda od europljanima. Dakle, koje mjere uzmete u razmatranje kako bi se donijela neke dodatne mjere, kako bi se bolje zašlo e, europljane koji putuju unutar i izvan Europske unije, a ovdje prvenstveno mislim na terorističke prijetnje. Naime, dame i gospodo, dragi kolege, nakon Brexita moramo svim sredstvima vraditi našim eh, sugrađanima, moramo povratiti povjerenje Europljana na europski projekt. U suprotnom eh, idemo ka rubu i ne znam kako će se razvijati situacija u budućnosti, osobito kada se eh, osobito kada započnu pregovori između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. I treće, htio bih čuti Kakva je situacija između suradnje između vaših dio agencija i europskih obavještajnih agencija, među kojima je takozvani Centar za borbu protiv terorizma koji je nedavno osnovan u Europolu, ali to ima 45-50 osoba koje trebaju integrirati informacije. A tko će integrirati informacije kada se radi o potrebi zaštite europljana na razni vaših eh, agencija? Da li imate određen, dakle kojim sredstvima možete e, integrirati te informacije? Dakle, puno je tu pitanja, ali doista očekujem odgovore na sva ova pitanja. Hvala, gospođa Nikolaj, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo i predsjednice i ja imam e, pitanja. Kao prvo nakon e, konferencije u Bukureštu odlučili ste formirati radnu skupinu na viskoj razini, kakva je situacija tu i kakva je suradnja sa obještajnim agencijama iz svih država članica. Naime, htio bih čuti također što mislite o analizima rizika koje su jako važne za donošenje odluka u tom sektoru. A drugo pitanje mi je savršeno jasno da je situacija jako zahtjevna, svi ne gledaju blagonaklono na tehničke ocjene na to viskoj razini, no ako se želi ostvariti uspjeh morate surađivati ne samo va, vaše dvije agencije, ja sam uvjerena da je e, vaša suradnja uzorna, no treba surađivati s državama članicama. Koje su države članice e, blagonaklone prema tom projektu, a koje države nisu zainteresirane. To bih htjela čuti, jer ako želimo e, ostvariti određeni uspjeh, treba ih sve zainteresirati za to. Hvala, gospodin Zamka. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Evo ja bih također dao par komentara o ovom izlaganju. Iskreno govoreći, Impresioniran sam e, sa povećanjem broja incidenata sa bezpilotnim letjelicama. 500 e, prošle godine, 700, e, to je predviđanje za ovu godinu, to je zaista značajno povećanje. Mislim da problem nije samo velik broj tih incidenata i činjenica da taj broj raste, već jednog dana ćemo vjerojatno svjedočiti nekoj tragediji zbog toga. Čut ćemo da je zrakoplov srušen ili se srušio zbog toga što e, se sudario sa bespilotnom letjelicom toga bih e, izrazio neke komentare i dvojbe koje imam. Prvo, kada govorimo o e, bespilotnim letjelicama, govorimo također o novim tehnologijama, novim e, proizvođačima, a to također znači otvaranje novih tržišta, to je u redu. Ali moramo govoriti i o privatnosti. Meni se čini da ove bespilotne letjelice na neki e, način su e, argument proizvođača a da mi ne namećemo nikakve e, ograničavajuće sigurnosne mjere što je zaista šteta vi ste predložili tu podjelu na male i e, velike sustave upravljanja zrakoplovima i predložili ste i tu podjelu od 120 kg. Ali sada imamo e, i nove materijale, e, nove bespilotne E, letjelice će sada moći raditi ono što su radile prije samo velike bespilotne letjelice zato što su napravljene od nešto lakših materijala. Stoga ova podjela o kojoj ste vi govorili zapravo više ne vrijedi. Mi imamo više uredbi na europskoj razini po ovom pitanju i u ovim uredbama smo se usredotočili na te velike sustave upravljanja zrakoplovima na daljinu. Ali mislim da će veći rizik predstavljati ove lakše bespilotne letjelice. Naravno, mi imamo i vojne e, sustave upravljanja, odnosno Airpase, ali ne možemo uvijek imati vojne stručnjake na raspolaganju e, koji će govoriti o tim vojnim e, postupcima i procjenjivati rizik. Mislim da najveći rizik zapravo predstavljaju te takozvane igračke e, bespilotne letjelice. E, u prošlosti bismo, prije bismo kupovali e, djeci biciklu, a sad im kupujemo bespilotnu letjelicu pa se pitam što možemo učiniti kako bismo zajamčili e, sigurnost ovih sustava i kako bismo spriječili bilo kakvu buduću tragediju. Gospodin Freund, izvolite. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Želim se zahvaliti i kolegi iz Poljske koji je postavio zaista veoma dobro pitanje Ne znam koliko članova ovdje u ovoj prostoriji ima bespilotnu letjelicu, pa nitko izgleda osim mene. Ja imam bespilotnu letjelicu doma. Naravno, ta bespilotna letjelica nije opremljena nikakvim e, vojnim uređajima, ali to sam dobio kao dar na, za rođendan ne radi se o malo igrač, radi se o nešto većoj bespilotnoj letjelici, model Phantom koji vjerojatno poznajete, to je model koji ima i kameru. Ja živim na selu, tako da je prvo ono što se desilo, naravno da se ta bez, da je ta bespilotna letjelica e, završila na drvetu, jer nije tako lako upravljati njome kao što mislimo da je. To je tehnički napredan uređaj, ali je vrlo teško upravljati e, njime. E, to nije bespilotna letjelica koja leti kao e, zrakoplov, već više kao helikopter. I može dostići visinu od 300 metara ako to želimo i to može zaista postavljati problem za e, civilno zrakoplovstvo. Ako živite u blizini zračne luke 200 e, e, metara je visina na kojoj se može naći zrakoplov koji sliječe na pistu. I ako bude više ljudi kao što sam ja i koji dobiju bespilotnu letilicu kao rođendanski dar, onda će to predstavljati problem. Znam da postoje uredbe, da e, postoji i e, kontrolni centar u Austriji koji se bavi tim pitanjem, ali ovo što ja želim znati se e, veže uz različite dozvole koje biste trebali imati kako biste mogli upravljati ovim bespilotnim letjelicama. I nije mi jasno zašto je to na ovaj način uređeno. Postoje različite dozvole za bespilotne letjelice koje imaju kameru i one koji nemaju kameru, barem u Austriji. Ako ima kameru, a mislim da niti jedna bespilotna letjelica na e, tržištu nema e, kameru jer nema svrhe imati bespilotnu letjelicu ako ne možete snimati sa njom. Ako dakle imate tu kameru na bespilotnoj letjelici onda vam je potrebna druga dozvola e, koja je mnogo, koju je mnogo kompliciranije dobiti nego za bespilotnu letjelicu koja nema kameru. Ja sad ovdje ne govorim o snimcima koje ćete koristiti u komercijalne svrhe, već u samo e, kao razonodu. E, Sada ne znam da li je to uređeno na taj način e, u cijeloj Europi ili je to specifično za e, austrijske propise. Pa se pitam e, što, koji je razlog za ove različite propise, ovisno o tome da li bespilotna letjelica ima kameru ili ne. Hvala najljepša. Ja bih također htjela postaviti e, pitanja e, glede kibernetičke sigurnosti i suradnje sa NATO-om. Zanima me koja su vaša razmišljanja glede ishoda sastanka na vrhu NATO-a i e, deklaracije, zajedničke deklaracije NATO-a i EU što se tiče kibernetičke sigurnosti. Drugo, vi ste govorili o nužnosti e, suradnje između vaših e, organizacija. Koliko ja znam, a o tome se raspravljalo i na prethodnoj temi dok smo razmenjivali mišljenja i komentare sa gospodinom Kijom da obje organizacije imaju različit ustroj e, i e, sustav ušlanjivanja i suradnje. Te se pitam koja su područja na kojima bi mogli zajedno djelovati, odnosno koje je vaše mišljenje o toj suradnji. Najprije gospodin Ki, a zatim e, gospodin Merlo. Hvala najljepša. Evo ja ću pokušati odgovoriti na ova pitanja, a Filip će nakon toga dopuniti odgovore. Glede eh, integracije Airpasa u civilno zrakoplovstvo, mi želimo postići potpunu integraciju za eh, bespilotne letjelice koje će se uzimati u obzir kao sve civilne zrakoplove i to do 2025. godine. Ali postoje razine integriranja. Filip je danas govorio o određenim e, operacijama u izdvojenom zračnom e, području. Znamo da u Izraelu, na primjer, bespilotne letjelice imaju pravo letjeti u e, uobičajenom zračnom prostoru, ali tu postoje različiti postupci. Mi moramo vidjeti kako ćemo to regulirati, kao što je to Filip rekao, i predviđamo da ćemo imati jasniju sliku i bolje integriranje do 2025. godine. Tehnologije su nam na raspolaganje, ali ih ne primjenjujemo nužno na sve bespilotne e, letjelice. To je sve pitanje i samog dizajna, e, standarda i tako dalje. Glede e, utjecaja Brexita, terorističkih prijetnji i rezultata skupine na visokoj razini, neću ponavljati ono što sam rekao malo čas, ali mi zaista radimo zajedno sa obavještajnim službama svih europskih država koje su objedinjene u jednu radnu skupinu kojom upravlja glavna uprava Home i mi koristimo e, rezultat rada te skupine o riziku kako bismo znali koji je rizik e, prelijetanja e, područja u sukobima izvan Europske unije. E, dakle, što se tiče tih konfliktnih zona, kao na primjer one o čemu smo govorili na konferenciju u Bukareštu i kada smo i osnovali ovu radnu skupinu, E, to smo učinili kako bismo dobro surađivali sa državama članicama i za sad to dobro funkcionira. Također i što se tiče Europola, UN-ovih agencija, uspostavili smo kontakte i suradnju. Što se tiče broja incidenata, očekujemo li potencijalnu tragediju, tu imam nekoliko komentara. Najprije, Što se tiče ovih e, incidenata do kojih je do sad došlo, svi ti incidenti nisu prouzrokovani bespilotnim e, letjelicama nužno. Ponekad piloti su mislili e, da su vidjeli bespilotnu letjelicu, ali to nije sasvim sigurno. S jednim američkim kolegom sam razgovarao i rekao mi je da u slučajevima kada je došlo zaista do kolizije između navodno bespilotne letjelice i zrakoplova, E, u svim slučajevima se radilo o ptici, a ne bespilotnoj letjelici. I jasno je da e, pri brzini kojom leti zrakoplov jako je teško razlikovati bespilotnu letjelicu od ptice. No, mi ipak razmatramo utjecaj e, moguće kolizije sa E, zrakoplova sa bespilotnom letilicom. Bez obzira na veličinu zrakoplova, e, da li se radi o velikom e, Boeingu ili nekim manjim zrakoplovima, mi dosta razmatramo utjecaj sudaranja ptica, na primjer, sa zrakoplovima, jer tu jer imamo određene zračne luke koje blizini kojih se nalazi dosta ptica i tu postoji e, velik rizik naravno od kolizije. E, mi naravno za ove testiranja e, ne koristimo prave ptice, ponekad simuliramo zapravo sudar te lažne ptice sa motorom e, ili drugim dijelovima zrakoplova kako bismo vidjeli koji bi bio utjecaj. A što se tiče ovih bespilotnih letjelica o kojima ste vi govorili, čak i model Phantom o kojem ste vi govorili, ne vjerujemo da je to neka velika prijetnja, to je bespilotna letjelica koja teži 1,5 e, do 2 kg i to nije dovoljno teško, mnogo je lakše od E, ptice težine od 5 e, kg, na primjer, i smatramo da to nije neki velik rizik. E, mi ćemo naravno razmotrati, mi razmatramo posebne zahtjeve za materijal koji se koristi za izradu bespilotnih letilica i težinu tih bespilotnih letilica za davanje dozvola. A što se tiče proizvođača bez pilotnih letjelica, to nisu e, zrakoplovne tvrtke. Dakle, ne radi se o tvrtkama koje inače e, izrađuju zrakoplove. To su obično tvrtke koje su specijalizirane za proizvodnju kamera. Mi zajedno s kolegama iz glavne uprave GRO razmatramo koje bi zahtjeve trebali nametnuti proizvođačima kako bi oni proizvodili bespilotne e, letjelice koje ispunjavaju određene uvjete. Na primjer, e, ograničenja ograničenje visina leta, to je jedno od ograničenja, ali može i biti i više. Isto se treba primjenjivati i na uh, uvezene bespilotne letjelice jer najveći broj bespilotnih letjelica za sad se uvozi iz Kine. Tako da moramo primijeniti 85% uh, bespilotnih letjelica se proizvodi u Kini. A glede uh, ovog pitanja što se tiče letjelice Phantom, to je tipično i dozvola vezanih uz njih, to je tipično za Austriju, ovo čemu ste vi govorili. Mi bismo htjeli uskladiti ta pravila, ne mogu vam sada reći zbog čega postoje različite dozvole, e, ovisno o različitoj upotrebi bespilotne letjelice, ali mi bismo htjeli imati e, zajedničke e, zahtjeve na razini Europske unije za obuku osoba koje upravljaju bespilotnim letjelicama, i razmišljamo o tome trebamo li ograničiti e, performanse bespilotnih e, letilica, odnosno onemogućiti im da e, lete na visini većoj od 150 metara. Dakle, da mogu ići samo ispod tih 150 metara. To su pravila koja bi trebala važiti u svim državima članicama, E, iako tu mogu postojati neke nacionalne specifičnosti ili lokalna ograničenja. Glede e, e, kibernetičke sigurnosti bespilotnih letjelica i sukladno primjeru programa Cezar o kojem je govorio Filip, mi zaista uzimamo u obzir velike zrakoplove u kojima postoji jasna podjela između mreža e, koja je na raspolaganju u zrakoplovu, dakle samo u zraku i one koja je e, na raspolaganju na zemlji i kako su te mreže povezane. Što se tiče bezpilotnih letilica, to nije problem koji se postavlja. Odnosi sa na om a ponekad mogu biti komplicirani, ovisno o temi o kojoj se e, raspravlja. Ne raspravljamo nužno o e, kibernetičkoj sigurnosti i bespilotnim letjelicama, već općenito o kibernetičkoj sigurnosti. Europska unija raspravlja o tome sa nato i sigurno sam da ćemo pronaći e, zajednički jezik i moći naći kompromis na ovom području. E, glede naše dvije organizacije, mi imamo različit broj članova, ali e, način rada i suradnja između naše dvije organizacije je jako e, dobra. Izuzev e, Turske sve E, države Eurokontrola imaju sporazum i sa EAZom i poštuju naša pravila. Mi sada radimo sa Eurokontrolom kako bismo imali bolju sinergiju između ove dvije organizacije, kako bismo bili e, komplementarni, kako ne bismo e, duplicirali određene postupke i kako bismo pojednostavnili E, određene procedure u narednim mjesecima. Hvala, gospodin Merlo. E, što se tiče vremenskih rokova za certificiranje bespilotnih e, letjelica, mogu potvrditi ono o čemu je govorio Patrik. Can we, can we return once more to this? Sorry ja se ispričavam. E, još jednom ću dati riječ gospodinu Merlovu. A ako budete željeli postaviti potpitanje, e, dobit ćete riječ. Izvolite gospodine Merlo. Da, što se tiče certificiranja bespilotnih letjelica, želio bih nadopuniti ono o čemu je govorio Patrik. E, lakše je certificirati velike bespilotne letjelice u kontroliranom zračnom prometu. Neću govoriti o detaljima, ali ako imate transponder na bespilotnoj letjelici, lakše je uključiti određene funkcije, a u kontroliranom zračnom prostoru svi piloti imaju kontakt, kontakt sa kontrolom zračnog prometa, tako da postoji odvajanje to je nešto što je ostvarivo. Na tome treba raditi, međutim za 3 do 4 godine bit ćemo u mogućnosti, po mom mišljenju, certificirati velike bespilotne letjelice unutar kontroliranog zračnog prostora. Izvan kontroliranog zračnog prostora gdje ne postoji kontrola leta, situacija je daleko teža. E, tu morate praktički primjenjivati funkciju da vidite i izbjegnete e, sudar. Tehnički je to zahtjevnije. E, što se tiče pitanja o Brexitu i pitanja doprinosa ove dvije agencije. Kao prvo moram reći da što se tiče zrakoplovstva suradnja je nužna. Ujedinjena kraljevina u tom kontekstu treba biti tjesno povezana u sva pitanja koja su povezana sa upravljanjem zračnim prometom. Postoje razne metode i načini. Ujedinjena kraljevina može sudjelovati u pronalaženju rješenja. E, Ujedinjena kraljevina ostaće članica Eurokontrola i Eurokontrol može dati doprinos e, kako bi Ujedinjena kraljevina bila tjesno uključena u pitanja upravljanja zračnim prometom. E, što se tiče mjera koje se odnose na suzbijanje terorističkih prijetnji, e, moram reći da naravno to ne spada u našu nadležnost. Želio bih samo nešto spomenuti što se tiče rušenja, odnosno pada zrakoplova MH17. E, imamo e, uveli smo novi proces širenja aeronautičkih informacija. Dakle, čim dobijemo informaciju o tome da je neka država ograničila pristup određenom zračnom prostoru, odnosno segmentu zračnog prostora, mi prosljeđujemo tu informaciju na neutralan i objektivan način bez ikakvih komentara. Naprosto želimo osigurati da sve zrakoplovne kompanije i korisnici zračnog prostora raspolažu istim informacijama i temeljem toga mogu donositi odluke. Naravno, nije u našoj nadležnosti da dodajemo komentare tim informacijama. Međutim, ako imamo informaciju o ograničenju pristupa zračnom prostoru, a to se nedavno dogodilo u Egiptu, mi dalje svima prosljeđujemo te informacije kako bi ih svi imali. E, prvo, što se tiče razlike između malih i velikih bespilotnih letjelica, tu postoji e, stvarna, objektivna razlika, kao što sam e, već pojasnio. Daleko je lakša situacija ako imate transponder na bespilotnoj letjelici. To je danas slučaj e, što se tiče velikih bespilotnih letjelica. Taj transponder funkcionira na dvije frekvencije koje su danas uglavnom zagušene. Mi trebamo imati mogućnost korištenja transpondera i na svim malim bespilotnim letjelicama i ako to bude e, slučaj e, postojaće velika zasićenost. To je ta razlika. Što se mene tiče, velike bespilotne letjelice imaju transponder i to je ograničeno na njih. A što se tiče malih bespilotnih letjelica, moramo pronaći neki drugi tehnički sustav koji će nam omogućiti eh, nadzor i praćenje. Točno je da danas što se tiče malih bespilotnih letjelica eh, sve su veći rizici u blizini zračnih luka. Ono što je hitno potrebno je osigurati da su bespilotne letjelice udaljene od eh, prostora u blizini zračnih luka gdje postoji velika gustoća zračnog prometa. Postoje određena tehnička rješenja koja bi tu mogla poslužiti. E, kao prvo, sa bazom podataka europskog e, zračnog prostora postoji mogućnost e, definirati zone u kojima je zabranjen let. To je vrlo jednostavno i to funkcionira. Osim toga, postoji vrlo aktivno novo poduzeće koje razvija mobilne aplikacije i koristi bazu podataka zračnog prometa i može e, proslijediti informacije o prostorima gdje je zabranjen let svim operaterima e, bespilotnih letjelica. E, na taj način svaki operater bespilotne letjelice ima informaciju o tome smije li ondje biti prisutna bespilotna letjelica ili ne. U toj aplikaciji postavite pitanje je li dopušteno letjeti u određenom prostoru. I to je nešto što jako brzo i učinkovito funkcionira. To je prijedlog koji ćemo podnijeti Europskoj komisiji i EASI i nastojat ćemo e, tu vrlo brzo ostvariti napredak. E, što se tiče suradnje između EASE i Eurokontrola, e, što se mene tiče, to je ključno pitanje. E, zahvaljujući toj suradnji možemo preuzeti vodeću ulogu na svijetu. Kada govorimo o kibersigurnosti, naravno da postoji potreba za usklađivanje i koordinaciju na području kibersigurnosti u suradnji s NATO-om i SAD-om E, međutim, to se treba proširiti na globalnu razinu. Mi surađujemo sa Međunarodnom organizacijom za civilno zrakoplovstvo i kao u Montrealu kako bismo osigurali da svaka regija, odnosno e, zračni prostor, definira vlastiti okvir za sigurnost e, i vlastite povjerljive ključeve jer sve se temelji na ključevima za šifriranje. Međutim, važno je definirati globalni okvir i interoperabilnost. Radimo na iznalaženju tehničkih rješenja i to je prioritet za ICAO, EASU i za nas. Mislim da sam sada dao odgovor na sva pitanja. Zahvaljujem. E, imamo još nekoliko sudionika koji su se javili za riječ. Molim vas da budete vrlo kratki. E, gospodin Funzulika. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam zapravo očekivao malo detaljnije odgovore. Izgleda da su moja pitanja bila suviše teška, posebno za gospodina Kija, tako da nisam dobio odgovor. Ponavljam, meni se čini da se nalazimo u jako teškoj situaciji kao organizacija. Znate da postoje i druge agencije koje pružaju usluge našim građanima. E, meni se čini da je ovo zapravo e, svakodnevno poslovanje, ali moram reći da uopće nisam zadovoljan sa situacijom. E, gospodin Galea, hvala lijepa, imam jedno pitanje. U ovom trenutku radi se na razvoju e, NATO-ovih e, e, sposobnosti za zemaljsko praćenje u Talinu i riječ je o letjelici Global Hawk. Moje pitanje na koji se način prati uzlijetanje i slijetanje? Riječ je o sposobnostima koje će se dugo koristiti i postavlja se pitanje Hoće li NATO-ve bespilotne letjelice letjeti u europskom prostoru zajedno s našima? I pitanje je treba li naknadno onda ugraditi transponder ukoliko se koriste u europskom prostoru? Hvala. Zahvaljujem na postavljenom pitanju i sada molim e, obojicu naših gostiju da se osvrnu na ova pitanja, odnosno iznesu svoje odgovore. Izvolite. Vaš kolega koji je prvi postavio pitanje upravo je otišao e, na neka od pitanja. Dali smo odgovore tijekom e, prethodne rasprave, e, posebno što se tiče implikacija koje će proizvesti Brexit. Dao sam odgovor na pitanje koje je postavio gospodin Norden reći ću potpuno jasno, EASA nije nadležna za mjere zaštite u zračnim lukama što se tiče civilnog zrakoplovstva, tako da ne možemo dati odgovore na pitanja iz tog segmenta. A što se tiče pitanja koje je postavio gospodin Galer, e, pitanja koje se odnosi na letjelicu Global Hawk, E, to je e, doista pitanje koje stoji. Mi smo ušli u razgovor e, sa dionicima i sa industrijom kako bismo vidjeli da kada se kupe letjelice Global Hawk i kada počnu letjeti u europskom zračnom prostoru, moramo osigurati da budu certificirane i da se mogu koristiti kod nas. Radimo na tome. Hvala. Gospodin da, što se tiče operacija s letjelicama Global Hawk. Mislim da tu moramo raditi na određenim mjerama koje se temelje na odvajanju odnosno segregaciji zračnog prostora i definiranju razine za let letjelice Global Hawk. E, bila je jedna situacija u Njemačkoj, sigurno znate za to, gdje je e, njemački operater želio ostvariti sigurnost e, za korištenje letjelice Global Hawk e, i integrirati je u zračni prostor i to je bilo vrlo zanimljivo. To je bila prva e, mogućnost za definiranje svih poteškoća i tu smo vidjeli da to uopće nije jednostavan zadatak. I doista moramo ozbiljno raditi na demonstriranju E, sigurnosti. Ali za početak e, postoji mogućnost provođenja mjera ublažavanja rizika kako bi se integrirale operacije letjelice Global Hawk. Poštovana gospodo, hvala vam lijepa. Iznimno sam zahvala na ovim vrlo detaljnim informacijama koje ste s nama podijelili tijekom ove sjednice vremenski odlično stojimo, tako da je sve u skladu s našim dnevnim redom. Hvala vam na tome i jedan pljesak za naše goste. E, hvala vam lijepa. E, sljedeća točka dnevnog reda bit će mali. Molim vas da ostanete ovdje. Okay. Ladies and gentlemen. Poštovane dame i gospodo, još jednom lijepo molim da zauzmete svoje mjesta. Odmah krećemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Riječ je o sigurnosnoj situaciji u Maliju. E, svi razmatramo i razmišljamo o sadašnjim i budućim angažmanima Europske unije Jedini govornik pod ovom točkom dnevnog reda je naš gost, e, veleposlanik, Angela Losada. E, dobrodošli, vaša ekscelencija. E, riječ je o posebnom predstavniku Europske unije u Sahelu. Dobrodošli. Ova tema dolazi u pravi trenutak jer uskoro E, ćemo organizirati zajedničku misiju našeg odbora i odbora za vanjske poslove u Mali. Naši članovi i članovi odbora AFET odlaze u misiju koja počinje u ponedjeljak ujutro. Očekujemo da će to biti iznimno zanimljiva misija. To je dakle vrlo važna tema uh, u programu rada Europske unije, uh, tako da neću duljiti i sada dajem riječ gospodinu veleposlaniku Angelu Lasada. Izvolite. Hvala predsjednice, Najpšće hvala na ovom pozivu koji je doista pravovremen kao što ste rekli, imajući na umu vaš posjet regiji i upravo se odvija u jako posebnom i konkretnom trenutku za povijest tog područja. No, kao što znamo, u Sahelu su uvijek posebni trenuci. Kao što rekao, veliko mi je zadovoljstvo na začetnom sastanku i ovom odboru po prvi put. Ja sam započeo svoj mandat prije šest mjeseci. E, Michel Rvalmonton je bio moj prethodnik koji je već nastupao na vašem pododboru i kako bih malo rezimirao stanje u Sahelu, postoji jedna rečenica koja je ovako usputna, ali koja savršeno opisuje stanje stvari, a to je sljedeća. Ne postoji stabilnost e, u Sahelu ako nema stabilnosti u Maliju. Dakle, Mali je zasigurno središte tog područja. No sada ima jasan razvoj stanja koji ćemo vidjeti i koji ima zasigurno sigurnosnih e, sigurnosnog utjecaja, to je čitav postupak regionalizacije i G5. Dakle, općenito govoreći, ovako sam želio najaviti u raspravu. Kao što znate, Europska unija je već 2011. godine uspostavila jednu strategiju, strategiju za Sahel. Mi smo bili prvi koji su to uradili, čak i prije događaja iz 2012. u Maliju. Bili smo prvi koji su razradili strategiju koja je bila temeljena na dva aspekta, odnosno dva velika stupa, to su sigurnost i razvoj. Dakle, nema sigurnosti bez razvoja, nema razvoja bez sigurnosti. Ta strategija bila je usmjerena na pet zemalja, najizvorno ih je bilo tri, Mali, Niger, Mauritanija, kojima su potom dodate još dvije, Burkina Faso i Čad, kako bi se došlo do pet zemalja na koje se odnosi strategija za Sahel. I tu imamo iz te strategije regionalni plan djelovanja koji je izrađen u četvrtom mjesecu 2015. godine, plan regionalnog djelovanja Europske unije koji savršeno jasno govori koja su četiri prioriteta, mladež, borba protiv radikal, vertikalnosti, zatim migracija, kao što svi znamo, to je jedan od temeljnih eh, aspekata današnje političke rasprave, općenito govoreći za Sahel. I konačno četvrti prioritet jest eh, upravljanje granicama i borba protiv eh, protuzakonite trgovine. Moj mandat, dakle sama srž mog mandata, bavi se kao što je jasno, situacijom u Maliju, ali isto tako i regionalnim pitanjima. Dakle, ukoliko mi dopustite, ja bih e, želio predstaviti tri velika pitanja, analizirati na čemu stojimo sada u Maliju, kako se razvija stanje stvari i dokud se došlo u mirovnom postupku. Zatim drugo, regionalizacija, kako Europska unija prati e, pitanje sigurnosti, jer tu ćemo vidjeti da postoji jedna sigurnosna struktura koja se iz, iznjedri u tom, toj regiji. I treće, treća velika poteškoća je pitanje koordinacije. Dakle, potrebno je uspostaviti jednu koordinaciju međusobnu jer imamo već, više i različitih e, aktera. Dakle, to su ta tri aspekta koja bih htio danas e, obraditi. Sada bih prešao dakle, na mirovni postupak. Prije godinu dana potpisani su mirovni sporazumi u Alžiru i kako je situacija, kako se situacija razvija. Ja sam po prirodi optimist, tako da ću sada navesti još jednu rečenicu koja može sažeti stanje stvari. Ne idemo tako brzo kao što se očekivalo, ali sigurno idemo brže nego što smo strahovali da bi moglo ići. Eto, tako se može opisati trenutna situacija. Dakle, puno se toga desilo u zadnjih dana i naravno situacija je bila blokirana više puta zbog nekih jakih stavova malijske, vlade Malija, a i naših vlada. Vlada Malija uvijek govori da ne može napredovati u određenom smjeru. Zašto? Zato što ne raspolažu sigurnosnim e, mjerama, a e, ne dobivaju na raspolaganje sigurnosne mjere kako bi politički napredovali. E, a koja je, koji, po, koji je stav pokreta, takozvanog pokreta, oni kažu da ne mogu napredovati u sigurnosti jer vlada nije donijela predviđene sigurnosne mjere u okviru sporazuma kako bi se napredovala. Eto kakva je situacija bila u okviru odbora za praćenje e, provedbe e, mirovnog dogovora, čiji sam član, dakle 26. i 25. i 26. idem u Bamako za novi sastanak Dakle, to je ta institucionalna blokada koja je spriječila da se jasno napreduje u provedbi dogovora. No, na su sreću danas se nalazimo u pozitivnijoj situaciji koja stvara više nade. No, postoje i sigurnosni i politički problemi. Što se sigurnosti tiče, zašto kažem da imamo problema? istina da je uspostavljen prekid vatre. Prekid vatre je na snazi između, dakle prekid vatre između vladnih snaga, između pokreta. No terorističke akcije i dalje se događaju. Dakle, sve terorističke skupine Sardin, Murđao, Al-Murabitun i dalje djeluju i to ima izravan utjecaj na mirovni postupak. Što se stiče tiče i dalje ima jedna zabrinjavajuća činjenica, a to je to što je ako je situacija na sjeveru na dobrom putu, relativno dobrom, na jugu u regiji Bopti e, se stanje pogoršava jer tu imamo novu skupinu front za oslobađanje masene za koju uopće nismo sigurni da li stvarno postoji ili je to neka tvorevina, to treba još istražiti, no u svakom slučaju neupitno postoji činjenica da je jug postao problematičan i iz centar zemlje, a prethodno smo svi bili usredočeni na sjever. I još jedno treće sigurnosno pitanje, turistička djelovanja protiv Minusme i UN-a prvenstveno, jer e, ne mogu djelovati protiv Markana, dakle djeluju protiv Minusme koja je jedna od misija, ako ne i e, misija Ujednjih naroda koja je pretrpjela najveće e, gubitke. Dakle, ti napadi su sve složeniji, sve bolje isplanirani i bolje izvedeni. Dakle, to podrazumijeva obavještajne kapacitete i financijske kapacitete koji su zasigurno zabrinjavajući. Sve to uz mirovni postupak koji, kao što rekoh, ponekad kaska i pokret koji ima više manje izravne ili neizravne odnose s nekim ekstremističkim skupinama. Dakle, eto, sigurnosno gledajući, to je situacija u kojoj se nalazimo. Uostalom, juče čak i u GAU je održana demonstracija i stradale su tri osobe u GAU jučer zbog tog prosvjeda. Dakle, situacija je dosta nestabilna i sigurno sam govoreći, evo želim reći da je centar postao problematičan, a, a sredstva koja se koriste za napade su sve složenija. Ovaj drugi aspekt je politički aspekt. Kako stvari tu stoje? Kao što rekao, tu je došlo do te tradicionalne blokade, a do blokade prvenstveno došlo zbog nedostatne spremnosti sigurno vlade, ali i pokreta. No, vlada je ta koja je u prvom redu, jer ona je zadužena da e, stvori e, privremene vlasti Dakle, to, to se nije radilo. U tim privremenim vlastima su trebale biti svi zastupljeni. No, na sreću 7. lipnja ove godine te frakcije su se dogovorile i odobrili su dokument koji se zove prema kojem e, sporazum e, i provedba tih privremenih vlasti su dogovoreni, a isto tako su definirali svoje nadležnosti, svoje sposobnosti i način djelovanja. To je dakle veliki napredak, barem na papiru. No tu su i neki drugi pozitivni elementi, jer neki bi rekli da nismo dobro napredovali i da to nije točno, jer ako vidimo što je bilo prije godinu dana, ne smije se zaboraviti da su pokreti, dakle, se međusobno napadali, platforma protiv CMA i vlada protiv CMA. Danas e, ne samo da se pokreti međusobno napadaju, već su jednoglasni i djeluju složno, kao što se to moglo vidjeti. Dakle, nedavno na samom e, sastanku odbora za praćenje provedbe mirovnog sporazuma. Kako je, kako je došlo do te antante? Pa prvenstveno zahvaljujući pritisku koji su koji je uprovodila isto tako i suradnji sa SAD-om, jer krajem e, lipnja novi mandat me je odobreni, a za njih je bilo jako važno da taj mandat bude odobren. Dakle, napravili smo zajednički, došlo do zajedničkog nastupa Europske unije, Afričke unije, Ujedinjenih naroda i svi su vršili pritisak na vladu i na pokrete kako bi se napredovalo u tom postupku. Naravno, vlada je donijela važne odluke, to treba priznati. Na mjesto posebnog predstavnika imenovali su predsjednika vlade sa Mahmadu Djabura također treba provesti e, dogovore mirovne dogovore. Dakle, treba praviti razliku između praćenja dogovora i provedbe dogovora. Dakle, u provedbi je dolazilo do problema. A sada institucionalno imamo evo sad tu novu instituciju koju je uspostavio predsjednik koja treba odigrati važnu ulogu i sad ćemo vidjeti 25. 26. kako će situacija napredovati u tom smjeru. Vlada je također poduzela i dodatne napore, odobrili su dekret za integraciju i dekret DDR, dakle dekret za restrukturiranje sigurnosnog, sektora sigurnosti. Tu ima određenog napretka, ali sve to i dalje ostaje na papiru. Dakle, treba se to pretočiti dakle, i u konkretna dijela na terenu i mi smo naravno u kontaktu sa različitim akterima na terenu. I zaključno, prije što odgovorim na vaša pitanja, Dakle, što se tiče mirovnog postupka, želim reći da nakon privremenih e, uspostave privremenih tijela vlasti postoje još dva ključna temeljna pitanja i, na koji, i glede kojih treba dalje vršiti pritisak na vlast, a to je da to su mješovite e, obhodnje različitih e, tijela koji bi trebalo omogućiti uspostavu povjerenja i napredak u smjeru kojim želimo dakle, da se napreduje po pitanju sigurnosti. Zaključno želim reći da je pritisak koji vršimo od ključnog značaja pritisak i na vladu i na pokrete i treba inzistirati dakle na jedinstvenom nastupu medijatora. Eto, to je ovaj važni aspekt eh, postupka eh, medijacije. Drugo pitanje, pitanje regionalizacije. To je naravno od velikog značaja za cijelo ovo područje. Naravno, kriza Mali je epicentar krize u Sahelu. Kriza Sahela je regionalna kriza koja izravno utječe na pet država, to su Mauritanija, zbog izbjeglica koji dolaze iz e, Malija, iz granice s Malijem, Mali, bez, zbog ovoga što smo svega rekli, Burkina Faso, jer postoje veze između Burkina Fasa i Malija i razmjena dakle između Malija i Burkina Fase, Fasa. Niger, koji je, e, na koji utječe kriza Boko Harama u Nigeru i Libija, izbjeglice iz Malija i Čad, koji je ugrožen krizom Boko Harama, krizom u Maliju, jer veliki broj vojnika iz Čada sudjeluju u Minusmi i isto tako su izloženi gospodarskoj krizi zbog pada cijena nafte. Dakle, imamo tu skupinu zemalja, tih pet zemalja, koji su na temelju načela apropriacije odlučili pokrenuti organizaciju koja je imenovana kao G5 koju, za koju znate, koju je Europska unija odlučila podržati politički govoreći i s ciljem da se uspostavi strukturirana rasprava s njima. I imamo sreću, dopuštam se to reći, dakle imamo sreću što postoji ta organizacija jer će nam omogućiti strukturirano djelovanje u dva u naša dva polja e, intervencija, to su sigurnost i razvoj. Kao što rekao, imamo to strateško partnerstvo koje je dobro strukturirano, koje se razvija, kao što je to dokazano, dakle, sastankom 17. lipnja 2015. godine između viske predstavnice i ministara vanjskih poslova, zatim je sudjelovala 14. studenog u Džameni na sastanku na vrhu e, zemalja grup G5 i 17. lipnja 2016 u Briselu i se sasla ponovno s ministrima vanjskih poslova kako bi nastojala uspostaviti tu strukturu i u sektoru sigurnosti, razvoja i migracija za koje sam malo prirekao da su jako važan element. Želim se da usredotočiti na sigurnosne aspekte, pošto se time bavi vaš pododbor, prvenstveno. Mogao sam uvidjeti da postoji jedna arhitektura koja se bavi obranom i sigurnošću koja ima izravan utjecaj na mirovni postupak e, u cijeloj regiji, što je jako pozitivno. Dakle, ta struktura ili arhitektura, ako si čak to dopustim reći, e, sigurnosna arhitektura je utemljena na sljedećim aspektima. Kao prvo, tu je volja svih tih zemalja da pojačaju svoje nacionalne kapacitete. To je onaj prvi element kojim koji jasan za sve, oni žele pojačati svoje umanjene kapacitete. Drugi element, postoji želja da se stvore institucije, obrane i sigurnosti koje će biti zajedničke. Sad naime postoje institucije poput e, Sahelski kolegi za sigurnost koji će imati sjedište u Bamaku, zatim e, Akademije za obranu u Nuakšotu, zatim Centar za analizu i prijetnje i rano e, upozoravanje koje će biti u okviru G5 grupe, dakle koji je zastupljen u Nuakšotu gdje je njegovo stalno tajništvo, a isto tako je e, zastupljen e, u Čadu. Dakle, unutar tog tajništva ima ured predsjedništva. Dakle, to je treća jedna struktura koja se stvara, a koja je zajednička volja tih pet zemalja. To je treći element. Dakle, mimo želje stvaranja institucija i kapaciteta obrane, oni žele jačati svoju regionalnu suradnju. Dakle, to ide od zajedničkih opohodnji, zajedničkih vojnih vježba i obučavanja, pa sve do stvaranja zajedničke vojne snage, kao što su rekli šefovi države na sastanku u Naravno, teško je stvoriti vojne, zajedničku vojnu snagu, no e, postoji politička volja tih e, zemalja da se stvore neki, neki sigurnosni okviri koji će biti od koristi za te zemlje, naravno. Ono što je na stolu sada jesu dva prijedloga za, tu, za te zajedničke vojne snage. Ako vas to zanima, ja mogu o tome dalje odgovarati na pitanje. Eto, toliko o toj strukturi. A sad, pitanje koje se postavlja jeste kako ćemo mi, Europska unija, pratiti, odnosno kako pratimo taj postupak. Nema nikakve sumnje glede sposobnosti Europske unije koja raspolaži dakle financijskim instrumentima i sigurnosno obrambenim instrumentima. Vidjeli smo uzajamni fond koji je odobrio prije četiri mjesta četiri projekta koji se tiču sigurnosti i upravljanja granicama. To je pitanje temeljnog značaja za mirovni postupak. Evo tu se, na primjer, financira sahelski kolegi za sigurnost, no tu su i misije za obrambenu sigurnosnu politiku, tu su EUT Mali, EUCAP, Sahel Mali i Niger. Moramo prilagoditi dakle sredstva i prilagoditi ga toj želji regionalizacije koji su pokazale te tih pet država iz GPA 5. Dakle, time se bavimo i ove misije koje obavljaju odličan posao, to moram reći, dakle, e, prilikom susreta sa čelnicima ovih pet država, svi, osobito Niger i Mali, doista su zahvalni ulogom e, tih misija. Te misije su jako važne, obavljaju odličan posao i oni su u žiži tog čitavog postupka. Eto, to je drugi aspekt koji sam htio obraditi. I ako dopustite, bit ću jako kratak. Mislim da je jako važno spomenuti ipak i treći aspekt, to je koordinacija i koji je dosta zabrinjavajući jer imamo čitav niz aktera u toj regiji. Malo prije sam to rekao, Europska unija bila je prva koja je uspostavila strategiju za Sahel. Danas imamo 16 strategija, možda i više. Dakle, 16 strategija ako ih sve brojimo BAD, CDAO, Afrička unija, dakle tu su i nacionalne strategije i značaj koordinacije od temeljnog značaja. U tom smislu mislim da koordinacija najprije treba biti napravljena interno unutar Europske unije i to je jedna od uloga posebnog e, predstavnika Europske unije, dakle dati svoj doprinos koordinaciji instrumenta kao što je to eksplicitno napisano u, mom, u opisu moga mandata, ali isto tako treba djelovati i sa vanjskim akterima. Ujedinjeni narodi su vanjski akter, dionik i ja sam nastupao i pred vijećem sigurnosti UN-a i u zadnjem mandatu Minusme oni dakle su obnovili uh, člankom 44. Uh, potrebu da se e, surađuje sa e, malijskim snagama za reformu sigurnosnog sektora. Dakle, mi imamo tjesne veze sa svim akterima na terenu. Vidjet ćemo 25. 26. na odboru za praćenje tih e, provedbe sporazuma kako to funkcionira, ali mislim da je važno insistirati na tome. I naravno tu su i drugi dionici kao što je Afrička unija, koja ima jako važnu ulogu u regiji, ali koja ponekad eh, se suočava sa voljom G5 da se bavi svojim vlastnim sigurnosnim i obrambenim pitanjima. Dakle, tu nisu čista sukobljavanja, ali tu je potreba za boljim strukturiranjima i uspostavom jako dobre suradnje i mi na tome radimo. Evo, zaključno želim reći da smo pred ogromnim izazovom. Mir u Maliju je od ključnog značaja, moramo se prvenstveno pozabaviti tim postupkom. Europska unija ima važnu ulogu, kao što znate, ne samo da smo članovi odbora za praćenje napretka, ali mi smo su predsjednici s Alžirom, koji o tome nisam govorio, ali oni su od ključnog značaja. Dakle, Alžir je supredsjedatelj uz nas eh, tim eh, tog odbora za provedbu mirovnih sporazuma E, iz Alžira i mi sudjelujemo na svim raspravama i mislim da je donekle zahvaljujući pritisku koji smo vršili mi, e, i Vjeljni narodi, da, da je se došlo do tog famoznog dokumentante i uspostave privremenih vlasti. I zaključno želim ponoviti ono što je rekla i sama viska predstavnica, načelo apropriacije je temeljno i, i, i sama činjenica što su države te koje su, koje su si prisvojile upravljanje situacijom je važna. Ne trebamo raditi za njih, već s njima. Mi ne trebamo raditi za Afriku ili za Sahel, već sa Afrikom i sa Sahelom. Najljepša hvala na vašoj pozornosti. Thank you, ambassador, uh, Mr. Hvala, gospodine veleposlaniče, gospodine Geller. Da, hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ovo je doista bilo vrlo zanimljivo i detaljno izlaganje. Iako moram priznati da ima puno elemenata koji mogu biti razlog za brigu, a ne za optimizam. Na samom početku ste rekli da smo mi bili prvi koji smo pripremili strategiju za Sahela. Da, to je točno. Međutim, nije to baš nešto spriječilo u smislu prevencije. E, sjećam se da su kolege u parlamentarnoj skupštini još 2012. ukazivali na to i kolega iz Malija koji je bio predsjednik parlamenta u zadnjih nekoliko godina govorio je o tome koliko je teška situacija na sjeveru zemlje i da na to moramo paziti. To je rečeno u nazočnosti predsjedništva parlamenta i komisije i to smo samo primili na znanje i tek onda smo počeli aktivno djelovati i prvo je Francuska e, krenula u aktivnosti E, nakon što je došlo do napada u Bamaku. E, nakon toga krenuli smo sa preliminarnim strategijama. E, moje pitanje je sljedeće. Kakav je vaš dojam u Maliju? Imate li osjećaj da odgovorne osobe doista djeluju proaktivno na uvođenju funkcioniranja državnog sustava? Ne govorim E, sad o glavnom gradu, nego o privremeno okupiranim područjima u Timbuktu primjerice. E, da li tamo funkcionira državna uprava ili je situacija kao i prije ili na nekim drugim mjestima? E, percipiraju li građani državu kao nešto što funkcionira ili je pak vaš dojam da što se tiče svake pojedine mjere, e, međunarodna zajednica mora vršiti pritisak na vladu u Maliju. Osim toga, e, na kraju ste spomenuli suradnju skupine G5 i u sigurnosnom području, a tu postoji i Afrička unija. Kakva je zapravo strategija Europske unije i Afrike? u pogledu Afričke unije i e, u smislu e, suradnje i potpore za afričke snage za potporu snage pripravnosti kako bi se to realiziralo. E, postojala je ideja u okviru arhitekture za mirovni proces da se uvedu te snage pripravnosti a postoje i e, ideje o regionalnom pristupu. E, pitanje je hoće li se uspostaviti taj regionalni pristup. Bilo, to bilo nešto što bi bolje funkcioniralo, gdje bi se preuzela vlastita odgovornost, a ne e, samo očekivati nešto od Afričke unije koja je daleko u Addis Abebi. E, moramo vidjeti i to je važan kriterij gdje e, a ako stručnjaci kažu da je bolje imati jedan regionalni pristup, onda bismo mi kao Europska unija trebali razmisliti i o tome. Hvala. Thank you, Mrs. Hvala, gospođa Nikolaj. Hvala gospodine veleposlaniče na ovom izlaganju. Nadam se da ćemo uspjeti u našim nakanama u Maliju, jer sve ono što smo do sad čuli e, nam pokazuje da se suočavamo sa sve više i više problema sigurnosti. Moje pitanje se odnosi na terorističke mreže. Znamo da postoje posebne terorističke mreže u toj zoni koje e, se koje kidnapiraju europljane, a europljani su zaista e, žrtve svih tih e, otmica. Da li te mreže podržavaju Al-Qaida, ISIS ili Boko Haram ili druge neke institucije kojima je u interesu e, i dalje postojanja nesigurnosti u toj regiji. Još jedno pitanje. Mislite li da je ta organizacija G5 jedina koja može djelovati u regiji u okviru globalne strategije za Sahel? Mislite da je to najbolje rješenje ili bi bilo bolje imati pojedinačni pristup svih zemalja u odnosu na mali? Hvala. Gospođa Luzing. Ah. ist wieder ausgegangen, ja. Mikrofon se sam isključio, krenut ću od početka. Hvala vam lijepa. E, pročitala sam neke izvještaje prema kojima EUTM Mali treba djelovati na više lokacija, eventualno i na sjevernu zemlje. E, pitanje je stoji li ta informacija, a ako da, kakva je vaša procjena? Hoće li time e, porasti rizik e, da bi ova misija za osposobljavanje na koncu mogla biti uključena i u sukobe. Drugo pitanje, e, Niger koji je pod utjecajem krize iz Libije. Vrlo često se govori o tome i može se čuti da je s tim povezana i stabilizacija e, situacije u Maliju, da je to povezano sa destabilizacijom situacije u Libiji. Kakvo je vaše mišljenje o tome? I što mislite, koji su konkretno faktori odgovorni za to? Osim toga, spomenuli ste neke osobe e, čija imena sada ne mogu ponoviti, ali riječ je o fronti za oslobođenje na e, jugu. E, to mi se čini dosta uznemirujućim razvojem događaja. E, moje pitanje je koja skupina stanovništva sudjeluje u toj fronti za oslobođenje? Jesu li to ljudi s juga? koji su na neki način uvučeni u taj e, pokret ili su oni prešli tamo, jesu li to islamisti ili su to skupine sa sjevera koje onda djeluju na jugu. A ako je riječ o stanovništvu s juga, moje bi pitanje bilo koje ciljeve oni žele ostvariti. Jesu li to takozvani islamistički ciljevi koji su slični ciljevima onih skupina koje djeluju na sjeveru ili ako su to neke druge skupine stanovništva, koji su njihovi e, ciljevi. Svojedobno je došlo do državnog udara u Maliju, e, potpuno drugačije skupine su stajale iza toga i bile s tim povezane. E, zanimale bi me konkretnije informacije o tome, a osim toga rado bih čula vašu procjenu situacije. E, možda ćete reći da situacija je takva, međutim kako će se to odraziti na sigurnosnu situaciju u samom e, središtu Malija i na jugu? Hvala. E, Mr. Donjon. Hvala gospodin Hvala gospodine veleposlaniče, hvala vam na ovom sveobuhvatnom izlaganju koje dobro pokazuje koliko je vaš zadatak težak i koliko je komplicirana situacija u cijeloj regiji, naročito u Maliju. Slažem se sa onim što je rekao kolega Geller koji je bio dosta skeptičan glede učinkovitosti svega onog što mi radimo. Kad govorimo o nama, govorim o međunarodnoj zajednici naravno i Europskoj uniji. Vi ste sami naglasili probleme koordinacije zbog velikog broja aktera. Na razini Europske unije imamo jednog e, posebnog predstavnika, šefove misija, PSDC, odnosno zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, imamo osobu koja nadgleda operaciju, imamo države članice koje su e, također aktivne na bilateralnoj razini u cijeloj regiji, uključujući i zemlje članice iz koje vi dolazite. Tu imamo i afričke zemlje koje su iskoordinirane ili ne. Dakle, taj niz aktera je izvor i velikog broja zabuna i to je nešto što olakšava situaciju ni ljudima u Maliju. U Maliju je teško shvatiti tko što radi u međunarodnoj zajednici, ali istovremeno e, možda ponekad e, koriste tu situaciju kako bi izbjegli preuzeti odgovornost za određene stvari. I slažem se s vama da se e, treba doći do e, preuzimanja odgovornosti, ali kroz e, e, cijeli ovaj politički proces. Što se tiče regionalizacije, o tome dosta govorimo u europskoj instituciji. Ja mislim da je to nužno, ali moramo vidjeti na koji način ćemo to izvesti. Sve ono što čitam ili čujem me navodi na to da pa mislim da ova regionalizacija u odnosu na našu e, zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku nas vodi da ojačamo Bamako u cijelom ovom sustavu. Mislim da tu trebamo biti oprezni i vi ste sami nam rekli da svaka država iz e, skupine G5 je specifična sama po sebi i da postoje određene i ljubomore ili e, osjetljivosti između država članica, možda Mauritanija, na primjer, ne misli da ju jednako tretiramo odnosu na druge države članica, a da i oni ulažu napore, postoje i udaljenosti koje su ogromne kada eh, idete iz eh, Bamakoa u bilo koju drugu zemlju, udaljenosti, drugi grad u Sahelu, udaljenosti su tolike da je to kao da idete iz eh, Europe u Sahel. Zbog toga je mnogo toga pred nama. Vi ste govorili, e, davali riječi pohvale zapravo za sve ove koji rade na tom području, ali mislim da se još dosta toga treba učiniti, Naravno što se tiče civilne misije. E, ne znam trebamo li diversificirati kapacitete vojne i civilne i e, raditi više na regionalizaciji ove misije. To je više pitanje nego E, komentar. Zanima me što vi nazivate zajedničkim snagama. Govorili ste o zajedničkim snagama malo čas. E, u šestom mjesecu gospođa Mogherini je pred skupinom G5 e, rekla na dosta govorila na dosta skeptičan način o skupinama za brzo reagiranje, brzo intervenciju, a kolege iz Malija su rekle da bi se na taj način duplicirale postojeće nacionalne strukture. Možda bi o tome se trebalo nešto detaljnije razmisliti. Možete li nam nešto više o tome reći? Dakle, to su pitanja koja sam imao. Uloga Alžira, dobro, vi ste o tome govorili već vi ste u uvodnom dijelu izlaganja sasvim jasno rekli da je Europska unija e, bila prva koja je usvojila strategiju, koja je bila zaista dobra strategija jer je sadržala sve ono što je trebalo, ali to je strategija iz 2011. godine, sad je 2016. godina. U tom prvom tekstu smo imali sve što nam je bilo potrebno, jako smo dobro utvrdili problema, a evo danas nekako nemoćno ponovno promatramo e, pogoršanje situacije i mislim da je to zaista zabrinjavajuće. Hvala, gospodin Nart. Kada e, razmatramo Sahel i kada razmišljamo o sigurnosnim pitanjima i vojnom djelovanju. Znamo da je to područje koje je bilo bio područje mnogih sukoba od kolonizacije nadalje tu su se sukobljavale plemena sjevera i e, juga e, također e, ljudi e, iz različitih gradova su se sukobljavali i mi smo također e, ponekad smatrali da se radi o, samo o terorističkim skupinama. Nekada i je se radilo o terorističkim skupinama, ali ipak treba podrobnije vidjeti što se dešava na terenu. E, znate da tamo postoji problem suše, da mnogi napuštaju tradicionalni način e, života upravo zbog toga da tamo postoji i otvoreno tržište oružja na jugu e, Libije i to je stvarnost socijalna stvarnost e, tog područja. Ljudi u pustinji se ne ubijaju zbog metafizičkih ili političkih problema, već e, postoje uvjeti koji su E, takvi da je došlo do e, društvenih e, nemira zbog toga što je život jako težak. Ovdje govorimo o nekim strategijama, 16 strategija za Sahel u redu. To su vjerojatno strategije koje bi možda svaka pojedinačno mogla dobiti Nobelovu nagradu, ali Ipak na terenu se ništa nije promijenilo, nije ništa učinjeno za e, lokalno stanovništvo. Mi možemo sada ovdje govoriti o savršenim planovima i strategijama, ali na terenu e, postoji siromaštvo, manjak vode, e, nepostojanje perspektive za boljim životom i mislim da mi zatvaramo oči pred svim tim E, jer tamo se ljudi izrabljuju i jednostavno žive u teškim uvjetima, nemaju nikakvu perspektivu i sve je to povezano i sa trgovinom, nezakonitom trgovinom. 77. godine sam bio tamo na licu mjesta, a sada je situacija još gora. E, naročito na jugu Libije. Tu imamo nezakonitu trgovinu koja cveta. I zbog toga možemo posvetiti koliko god želimo godina e, da govorimo o svemu tome, o svim tim i strategijama, ali stvarnost na terenu su socijalni nemiri koji postoje zbog nepostojanja e, gospodarske alternative. Do sad se samo govorilo o nekim sjajnim strukturama i planovima, ali na terenu se ništa nije izmijenilo. E, populacija je napuštena. Jedino u Nigeru postoji određena stabilnost, u Čadu se koncentriramo na manjinu, predsjednik Idris bi koji kontrolira e, zemlju kada govorimo o smanjenju cijena nafte. To je istina, ali tu postoji jedno pleme koje monopolizira i kontrolira svo sve resurse čada. Situacija je zasad za sad stabilna, ali je vrlo osjetljiva zbog toga što to pleme je pleme koje narod većinski ne voli. A ako govorimo o Bamaku, trebamo govoriti o onom pitanju koje je postavila naša kolegica koja je, se, je zabrinuta za e, područje e, Mopti, gdje e, imamo nomadno stanovništvo Fonami koji, koje kontrolira tu regiju. Cilj je braniti stočarstvo na tom području od već postojećim sukoba. Zbog toga tu i postoji e, također nezakonita trgovina e, oružjem. Ovdje ne možemo govoriti o nekim sjajnim strukturama ili strategijama. Ovo je sve povezano sa resursima sa, i to je ključno za cijelu situaciju. Ja sam bio u Motiju Moptiju nedavno i zapravo vidio sam koliko se situacija pogoršala na 300 km e, sjeverno. Ne možemo govoriti stvarno o malijskoj vojsci. Trebalo je četiri godine da se okupe četiri taktičke e, borbene skupine E, koje su i dalje u potpunosti neučinkovite. Prvi put e, su nedavno ispalile E, granate 21.4. To je bila prva vježba ispaljivanja granata. Na koji način možemo onda slati te ljude e, u smrt jer nisu obučeni, a Europska unija je licemjerna što se tiče ovoga. Oni šalju na teren ljude bez e, nužne opreme. To je politički ne korektno. E, mi smo ovdje filozofi, filozofiramo o situaciji, a svi oni koje bi trebali obučiti da se brane od oružanih skupina koje, koje su obučene, e, o njima se ne brinemo. Zbog toga e, ova prva vježba, dakle vojna vježba 21.4. koja je održana je zaista sramotna jer je to prva u četiri godine. Mi zaista moramo pomoći tim e, skupinama, e, pružiti obuku, a ne e, ponašati se na ovaj način politički korektan, jer na taj način žrtvujemo ljude na terenu. Jedine operativne jedinice u Mali su francuske i skupine i skupine iz Čada koje jedine mogu e, ići u borbu. Nemojte mi govoriti sada o tome da je EUTM e, učinkovita misija. Možda je, ali ja sam e, razgovarao sa e, vojnicima u Maliju koji su mi rekli istinu, kao što mi kažu i evropski vojnici koji se nađu tamo na terenu, koji nemaju nikakvu mogućnost djelovanja, koji ne mogu obučavati e, malijske trupe i ne mogu im pružati opremu, jer tu opremu nemaju. I oni su e, rekli da je cilj tih taktičkih borbenih skupina da se mogu obraniti, a ne napadati. Zamislite da u Sahari e, se možemo samo braniti, ostajući e, u vojarni, pa to nema nikakvog smisla. nema smisla ako ne možemo ići u e, napad i boriti se protiv neprijatelja kad se borbeno polje iznosi od, od 300 do 400 kilometara. Zbog toga e, je e, to zločin ako obučavamo te ljude samo za obranu, jer i na taj način šaljemo u sigurnu smrt. To vam e, kažem sasvim iskreno, mislim da je ovo skandal. Mi u četiri godine nismo uspjeli obučiti jednog jedinog vojnika koji neće bježati iz bitke, a bježe naravno zbog toga što nisu dovoljno obučeni za borbu trebamo e, prestati govoriti samo o programima. E, ja sam nedavno razgovarao o jednoj studiji o ovoj regiji koja može eksplodirati u svakom trenutku. E, to nije neko proročanstvo, ja nisam prorok, ja sam samo otišao tamo i vidio situaciju. Integrirani programi, skupina G5 i tako dalje, ništa nam to neće pomoći. Ako želimo pomoći tom području, onda moramo pomoći lokalnom stanovništvu. E, od Sudana do Mauritanije ništa lokalno stanovništvo nije dobilo, uvjeti života se nisu izmijenili i još uvijek su isti. Dakle, nemojmo biti iznenađeni sada E, kada vidimo e, situaciju koja se pogoršava. Doći će do još gorih situacija i ne smijemo biti iznenaženi kad do toga dođe, uključujući i Mauritaniju i tamo ćemo također onda slati našu misiju. Hvala. Zahvaljujem na pitanjima koje ste postavili u ovom krugu. A sada ću dati riječ gospodinu veleposlaniku kako bi reagirao na iznesene komentare i eventualno odgovorio na pitanja. Hvala prije hvala na svim vašim pitanjima i observacijama koje su jako e, smislene. To je regija puna kontradikcija koje su koje nisu od jučer, to ja sam pet godina bio veleposlanik e, Španjolske u Nigeru i vidio sam da između sjevernog i južnog Nigora, među nomadskog sjevera i poljoprivrednog e, juga, gdje dolazi do sukobljavanja između jednih drugih, postoje e, stoljetne stoljetna neslaganja, tu su isto tako i regionalna sukobljavanja, gdje je došlo do povrtoga svega i postupka kolonizacije koje stvore dodatne izvore sukoba dugoročne prirode. No, evo, nastojat ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Prvo pitanje pitanje regionalizacije i zajedničkih snaga o kojima sam htio govoriti. Ne smijemo zaboraviti da to što tih pet država želi imati zajedničke snage ili želi napredati na pitanju sigurnosti, to je od temeljnog, od ključnog značaja pomoći im u tom postupku. Problemi s kojima suočeni su transversalne prirode, dakle problem terorizma, problem ilegalnog prevoza, E, problem droga, to su transverzalni problemi kojima se ne mogu, s kojima se ne mogu nositi sami. Koja je dodana vrijednost grupe G5? Pa taj što mogu tim problema pristupiti na regionalno G5 znači da ukoliko šefovi država vlada žele, dakle šefovi države vlada žele uspostaviti zajedničke snage, to će biti jako teško napraviti, ali danas kao što rekao postoje dva jako različita prijedloga. Prema prvom treba napraviti ex novo snage, dakle što je jako teško, to se još ni u drugim zemljama nije uspjelo napraviti, ili drugo, na temelju onoga što već postoji, treba uspostaviti mjere koordinacije postojećih snaga kako bi se prikladno upravljalo njihovim granicama, a to jest moguće, ja u to vjerujem, jer postoji politička volja da se to napravi. Druga stvar tiče se pitanja terorizma. postavljeno pitanje o terorističkim mrežama koje postoje u regiji. Zastupnik Nart e, jako dobro upoznat s tim. Mnogi sebe ne smatraju teroristima. Zašto? Zato što čitav njihov život, njihovi roditelji, djede, koristili su, doživljavali su pustinju kao prometnicu koja ide od sjevera ka jugu, istoka zapad. Dakle, oni su jednostavno vozači. Prije su vozili robove, sol i tako dalje, zatim turiste, prevozili su turiste, zatim imamo velike krijumčare koji su vjerojatno vlasnici bivših turističkih agencija. I kao što to jako dobro znate, te agencije nalaze se u Bamaku ili u Njameju. Uvijek su se time bavili, ne znaju jednostavno čime drugim da se bave, to je neupitna stvar. No što se tiče pitanja terorizma, o tome se može nadugo i oko govoriti. No danas postoje dva, dvije, tri različite razine. Ja sam evo ranije bio posebni zaslanik e, u Libiji, bavio sam se Libijom za Španjolsku, no u Libiji eto imamo e, Daesh koji je nazočan, to je jasna stvar, i kako ima takozvani Tubu Zid. Tubu to je jedno pleme koje u načelu ne bi trebalo dopustiti da se pređe ka jugu, jer postoji veliko jedinstvo između Daješa koji je na sjeveru i na jugu Boko Haram. A ovaj zid Tubuje je, je nešto što može spriječiti tu poroznost, prirodnu poroznost granica. Zatim tu, su, tu je glavnina terorističkih djelovanja, tu su Akmin, Muđuan, Ulabitum i Ansardin, koje izvorno su proizvod građanskog rata u Alžiru, dakle to nije novi fenomen, znate, građanski rat u, i GSPC su događaji koji su stvorili sve te pokrete to se zatim pojačalo sa odlaskom boraca u Afganistan. No, otud dolazi taj problem, fenomen, a to se nadovezuje uz problem e, koji postoji e, ako ističe Tuarega. Zatim na jugu postoji Boko Haram. Boko Haram, a to je jako dobro poznato, to je izvorno prvenstveno nigerski, nigerijski problem, ali povezan je, posložnjeno je sa globalizacijom. No, Usprkos svemu ovome, zahvaljujući djelovanju Francuske, barem što se tiče ovog područja Sahela, sada smo u situaciji u kojoj barem se možemo suprotstaviti. A sada ću odgovoriti zastupniku Nartu. Ne, sve se ne tiče sigurnosti naravno, no ja sam ovdje pred pod odborom za sigurnost e, i obranu. I strategija Europske unije utemeljena je na dva jasna stupa, stup sigurnosti i stup razvoja. A stup razvoja je tu. Koja se zemlja izvukla iz problema zahvaljujući pomoći za razvoj? To je opravdano pitanje. Nije lako izvući se iz problema. Treba stvoriti idealne uvjete, no ono što je jasno danas u toj regiji jeste da se neće napredovati na polju razvoja ako se ne uspostave adekvatne sigurnosne mjere koje će omogućiti privatnom sektoru, civilnom društvu, voj, vojsci, nevladnim organizacijama da budu na terenu. Ali danas se ne može ići u mopti, kao što ste rekli, koja će nevladna organizacija ići tamo raditi, no opet ih ima. No koja nevladna organizacija može biti uvjerena u sigurnost svojih djelatnika, a to je nešto što se mora zamčiti. I mislim da Europska unija daje sve od sebe u tom smislu. Naime, mi smo suočeni s određenim ograničenjima i vi ste govorili o političkoj korektnosti, no postoji neke, neka ograničenja s kojima se suočavamo, a oprema je od ključnog značaja. Svi čelnici države vlada mi govore zašto i treba obučavati ako im se kasnije ne da odgovarajuća i nužna oprema. Da, to je točno, ali da, to jest problem, problem s kojim se moramo mi suočavati, bilo da se radi o državama članicama, Europskoj uniji kao takvoj, morat ćemo se postaviti to pitanje. Kao što znate, postoje neke inicijative koje su pokrenute u komisiji. i te inicijative traže da se instrumentima za mir i sigurnost e, traži da države mogu kupiti nesmrtonosne instrumente. Što možemo drugo napraviti? Jer tu je misija e UTM i KAP. To su misije koje smatram pozitivnima. Zašto? Zato što se stvara vojska tamo gdje nije postojao vojni duh. I šef Torega, kojeg jako dobro poznajem, to sam govori, smatra da je pomoć LTM-a pozitivna. Dobro, tu su kasnije i drugi gospod, e, interesi gospodarske prirode, svima su nam poznati, to je jasno. No, ako mi to ne napravimo što radimo, to nitko neće napraviti. Dakle, treba stvoriti taj mentalitet sigurnosti i obrane. I ono što je danas važno jest da tih pet država koje su članice grupe G5, imaju tu volju. U svakom slučaju pod, kod e, šefova država postoji ta volja. A kada se pređe na jednu nižu razinu, kada se dođe do ministara i još nižih razina, tu ta volja nije jednako jaka. Posljedno pitanje o takzvanom garu, dakle skupini za brzo djelovanje i što se toga tiče, upravo tu pokušavamo uspostaviti mjere sigurnosti obrane u regiji. i Više inicijativa je pokrenuto sa uzemnim fondom koji nam omogućuje da djelujemo na fleksibilni, brži način u konkretnim situacijama. E sad, francuska žandarmerija, španjolska guardia civil i italijanski karabinjeri te republikanska garda iz Portugala su se dogovorili da se stvore te skupine za brzo djelovanje, da ih tako nazovemo, koje mogu međusobno surađivati i brzo djelovati i, koje, i da međusobno budu interoperabilne. Dakle, taj projekt je već odobren, a istovremeno se razvija uz sve druge projekte koji se razvijaju unutar e, koje financira taj uzajemni fond i koji su važni i koji se međusobno dopunjuju. Naravno, može doći do preklapanja, do dvostruke ih uporaba, do dupliciranja u biti. No, sigurno postoji neupitna volja da se na tome radi i da sve da, da potrebe svih zemalja budu zadovoljene. Toliko o ovom pitanju. A sada ću odgovoriti na zadnje pitanje. Naime, postoji jedna tema o kojoj još nisam govorio i Dakle, mimo onoga što sam malo prije komentirao, dakle, pitanje opreme koje je ključno značaja, to je pitanje mladeži. Mladi su prva briga svih čelnika te regije. Problemi s kojima su mladi suočeni. Kao što znate, u toj regiji žena u prosjeku ima 7,6 djece. Kada pitamo muškarca koliko djece želi imati, odgovara 12. Kada pitamo ženu, ona odgovara, kaže 9. Pa to je demografska bomba koja može eksplodirati. Nekada se svakih 30 godina eh, bi se udostručavalo stanovništvo tog stanovništva, a danas svakih 18 godina. Dakle, tu će se trebati suočiti sa tržištem rada, terorizma, prometa, na svim tim tržištima bit će ogromna količina mladih i ako im se ne pruži nikakvo rješenje, onda je sigurnost Europe koja će biti dovedena u pitanje. I zato sam rekao malo prije da je sigurnost Sahela i problem Malija i općenito sigurnost Sahela je nešto što se tiče naše sigurnosti, a to je problem s kojim se treba nositi. Nadam se da sam više manje odgovorio na sva pitanja. Ako sam nešto propustio, recite mi, ali dao sam sve od sebe da odgovorim na sva pitanja. Hvala vam lijepa na pozornosti i zahvaljujem na pozivu da dođem na vaš sastanak. Poštovani gospodine veleposlaniče, hvala vam lijepa na ovom detaljnom izlaganju i značajnom doprinosu što se tiče informacija o našem angažmanu a riječ je istodobno i o angažmanu ovog odbora u pogledu pitanja koja su važna u Sahelu i Maliju, a to nam je iznimno važno s obzirom na planiranu misiju koja će se održati sljedeći tjedan u Maliju. E, nakon toga ćemo organizirati ponovno sastanak kako bismo dobili povratne informacije i ponovno vas pozvati. Mislim da ovo zaslužuje jedan pljesak. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem svima na pozornosti. Molim vas eh, da dođete na vrijeme na popodnevni sastanak. Eh, Imaćemo podjednako zanimljiv eh, uvod, odnosno uvodno izlaganje kao pripremu za